Okay, colleagues. Um, Dobro jutro, poštovane kolegice i kolege. E, znam da ima puno toga o čemu želite razgovarati nakon e, godišnjih, nakon ljeta, ali sada bih lijepo, molila da zauzmete svoja mjesta jer je već 9.15, a imat ćemo i e, gosta, govornika i želimo početi na vrijeme. Nadam se da ste se svi lijepo odmorili tijekom ljeta i da ste sada spremni za nove radne izazove u narednih nekoliko mjeseci e, prije sljedeće stanke, zimske stanke. Naš dnevni red danas je dosta gust E, krećem sa prvom točkom dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda. Možemo li usvojiti dnevni red? Nitko ne želi nikakve izmjene. E, zahvaljujem. Znači, usvajamo dnevni red. Druga točka dnevnog reda, priopćenja predsjednice. E, prva najava odnosi se na sljedeći tjedan, utorak 6. rujna. Parlament će ponovno biti domaćin godišnje konferencije šefova E, delegacija pri Europskoj uniji. E, dobili ste pozivnice da sudjelujete na sjednicama koje će se održati, a prva sjednica je sjednica kojom se otvara cijelo to događanje pod naslovom informiranje Europi u trećim zemljama. Nakon toga ćemo imati tri paralelne radionice od 3.15 do 4.45 i e, na koncu u 5 sati popodne e, sudjelovat će također i predsjednik parlamenta Martin Schulz e, i visoka predstavnica Federica Mogherini. Ovo je sjajna prigoda E, da e, vidite veleposlanike, ako postoje veleposlanici nekih zemalja s kojima želite razgovarati, to će biti prilika da razgovarate o otvorenim pitanjima. Mislim da u ovom trenutku postoje neka važna otvorena e, pitanja. Dobili smo vijest da je 3000 ljudi jučer spašeno na Mediteranu sa različitih plovila. Migracijska kriza se dakle intenzivira. Ima jako puno važnih e, pitanja. E, jedno od njih je i Sirija i humanitarna kriza. Tako da vas molim da dođete u utorak na sastanak s veleposlanicima. Potom 27. E, rujna od 9 do 11 ujutro održat će se izvanredni sastanak našeg odbora i imat ćemo razmjenu gledišta sa povjerenikom Mimicom o europskom konsenzusu za razvoj. To je vrlo važna tema u narednim mjesecima, tako da molim da zabilježite ovaj datum 27. rujna od 9 do 11. Osim toga, Željela bih e, nešto reći o četvrtoj točki dnevnog reda procjena sporazuma o partnerstvu iz Kotonua. E, pridružit će nam se e, tajnik AKP-a, tako da ćemo imati priliku razgovarati i s njim. Nemam nikakvih daljnjih priopćenja, imali u ovom trenutku nekih pitanja nema. E, stoga sada prelazimo na treću točku dnevnog reda. E, priopćenja komisije. E, vrlo je rano nakon ljeta, ali znam da postoje novi kolege novi kolega u komisiji je Karsten Sorensen. On zamjenjuje Katrin i on će se predstaviti. Zahvaljujem. Nemamo nikakvih posebnih priopćenja što se tiče sadržaja. Želio bih samo e, sve pozdraviti. Zovem se Karsten Sorensen i ja sam e, zamjenik e, u upravi DEVKO za međuinstitucionalne odnose. Naprijed se veselim suradnji sa svima vama. Imaćemo jako puno prilike za suradnju. Zahvaljujem. Hvala lijepa i mi se veselimo suradnji s vama kao što smo e, dobro surađivali sa vašim prethodnikom jer ima dosta važnih pitanja o kojima možemo razgovarati, sporazum iz Kotonua i druga pitanja. Prelazimo sada na četvrtu točku dnevnog reda, procjena sporazuma o partnerstvu iz Kotonua. E, danas kasnije ćemo glasovati o izvještaju Norberta Hojzera o budućnosti odnosa e, sa e, zemljama AKP-a nakon 2020. Međutim, prije toga ovdje je Kondunst, ravnatelj iz uprave DEVKO i Riječ će biti o preispitivanju i vrednovanju e, sporazuma o partnerstvu iz Kotonua. Ovo je prilika da čujemo kakvi su rezultati procjene koju je provela komisija i da postavimo pitanje. Zahvaljujem. E, zahvaljujem na prilici da razgovaramo o ovoj temi odmah nakon ljeta. E, ja dolazim iz uprave DEVKO, iz odjela za odnose sa Afričkom unijom, ali isto tako sudjelujem u radnoj skupini za aktivnosti nakon Kotonua. U tom svojstvu danas vam trebam predstaviti rezultate procjene koje smo proveli. E, naravno, tu se ne radi samo o aktivnostima koje provodi DigiDevCo, nego se radi i o aktivnostima koje provode drugi kolege u drugim odjelima, a isto tako tu sudjeluje i služba za vanjsko djelovanje. Kao što je već spomenuto, ovo je iznimno važan dokument. E, To je e, samo jedan element e, strateške dokumentacije kojom ćemo se baviti u narednih nekoliko mjeseci. E, postoji globalna strategija i globalni okvir na kojem se radi u Njorku, a to se sada treba prenijeti na Europsku uniju i u aktivnosti vanjske dimenzije, a to je sastavni dio onoga čime se bavi DigiDevko i povjerenik Mimica u u sklopu konsenzusa e, na kojem vi radite, a postoji i okvir nakon Kotonua na kojem radimo, a kao što ste spomenuli, e, danas popodne ćete glasovati o mišljenju zastupnika Noizera. Ova procjena je jedan element u cijelom tom e, kompletu E, naprosto se radi o tome da moramo vidjeti kakva je perspektiva, ali istodobno se moramo osvrnuti i vidjeti kako je funkcionirao Kotonu u zadnjih 15 godina i kakva su naša iskustva. E, ne bih e, sada želio biti suviše zahtjevan i kompliciran i zato sam pripremio PowerPoint prezentaciju kako bi nam svima bilo lakše pratiti ovu temu. Ovdje sam e, naveo glavne elemente ovog konteksta. Riječ je o glavnoj poveznici s procesom novog partnerstva. Moramo izvući pouke iz prošlih iskustava i osim toga moramo vidjeti kakva je uloga dionika. U zadnjih nekoliko mjeseci u kontaktima smo sa jako puno dionika koji su iznimno zainteresirani za sudjelovanje u osvrtu na iskustva iz Kotenua, iskustva koja postoje na državnoj razini, na razini nevladinih udruga i raznim drugim razinama i što se tiče sudjelovanja dionika, a kako bismo vidjeli gdje smo bili uspješni, a što trebamo poboljšati u budućnosti. I zato je ova procjena iznimno važna. Na koji način je provedena ova revizija? Prvi izvor e, koji smo koristili je javna rasprava koju smo proveli krajem prošle godine. E, zaprimili smo jako puno odgovora od razno raznih dionika, a e, rezultati ove javne rasprave dostupni su i na našoj internetskoj stranici. Kao drugo, Obradili smo više od 100 strateških procjena koje smo provodili u zadnjih nekoliko godina i e, sektorski i zemljopisno. One se nalaze u arhivima našeg odjela za procjenu i E, detaljno smo se bavili tim procjenama kako bismo proveli potrebnu analizu. Naravno da koristimo i interna znanja i u sklopu DigiDevco, u e, službi za vanjsko djelovanje, u vanjskoj e, trgovini. koristimo iskustva naših izaslanstava, a koristimo i jako puno drugih studija koje su provedene u u akademskim zajednicama, u državama članicama. Dakle, koristimo razno razne izvore koji onda ulaze u našu procjenu. Koji su glavni rezultati? Kao prvo, e, Opći je zaključak da je ostvaren solidan napredak što se tiče glavnih ciljeva ovog partnerstva. Što mislim pod ovim? E, kasnije ću navesti više detalja. E, kao prvo, Ovaj sporazum dao je jasan doprinos e, iskorjenjivanju siromaštva. To ne znači da je sve riješeno, da su svi ciljevi ostvareni. Međutim, u sklopu javne rasprave s dionicima zaključili smo da nam je ovaj sporazum omogućio da ostvarimo napredak u suzbijanju siromaštva. Kao drugo, e, došlo je do povećane integracije zemalja AKP-a u globalno gospodarstvo. E, trgovinski aspekt e, je također unaprijeđen i došlo je do napretka. Treće, povećane su sposobnosti regionalnih organizacija da interveniraju i nose se sa sukobima da bolje upravljaju sa sukobima. Općenito e, je dakle ostvaren solidan napredak. E, drugi element što se tiče bitnih e, ciljeva ovog sporazuma je onaj u kojem postoji jedna mješovita slika. Što se tiče ljudskih prava, vladavine prava, slika je šarolika. S jedne strane, zahvaljujući javnom dijalogu, osigurali smo bolje financiranje e, i ostvarili napredak, a s druge strane također moramo konstatirati da to nije bilo dovoljno kako bi se osnovna načela utvrdila ugovorom e, koji je naknadno ratificiran, a to samo po sebi nije bilo dovoljno da se osigura politička volja u državama partnerima da se ta načela poštuju. Članak osmi koji se odnosi na dijalog bio je vrlo koristan, ali treba se osnažiti. Članak 96. E, je bio vrlo koristan u cijelom nizu slučajeva. Bio je koristan u obali Bjelokosti 2002. u Središnjoj Afričkoj Republici 2005. ali postoji i niz drugih slučajeva gdje članak 96. nije doveo do ostvarenja ciljeva koje smo si postavili, a Radi se o tome da treba osigurati da partnerske zemlje poštuju glavne elemente ugovora. E, moramo dalje razmatrati to pitanje i u budućnosti. I na posljedku, e, treći glavni rezultat procjene je jasna informacija o komparativnim prednostima o suradnji sa Europskom unijom. E, kao prvo, E, što se tiče ovog partnerstva i naših odnosa sa zemljama AKP-a, na taj se način osigurava stabilnost e, dugotrajne prisutnosti i e, na to se pozitivno gleda. Kao drugo, angažman Europske unije općenito se smatra dosta neutralnim. protivno onome kako to vide recimo države članice, sama činjenica da se Ovi odnosi temelje na odnosima e, između Europske unije i zemalja AKP-a e, govori o tome da ne postoje nikakvi skriveni motivi i to je velika snaga. Osim toga postoji predvidivost financijskih resursa koji su s ovim povezani. E, bilo da sredstva ulaze u proračun ili ne, u svakom slučaju postoji mogućnost predviđanja E, u pogledu financijskih resursa, to je jako važno. Četvrto, postoji kritična masa što se tiče financijske potpore. E, ugovor sa sobom nosi solidan financijski portfelje i to se smatra vrlo važnim. Peto, način na koji se koriste ova financijska sredstva uključuje razno razne metode i instrumente i to je nešto što se smatra e, snagom i e, cijeni se način na koji se provodi financiranje i e, izvršavaju projekti e, te povezuju resursi. I na posljedku priznaje se da postoji ekspertiza u ključnim sektorima što omogućuje bolje partnerstvo Europske unije i tih zemalja. To su glavni rezultati ove procjene. A sada malo više detalja. Imamo četiri elementa. Politički e, segment, e, ekonomija, trgovina, e, blok koji se odnosi na razvoj na siromaštvo i neka sustavna pitanja. Što se tiče političkih rezultata, prednost uključuje politički dijalog. To je još uvijek nešto što je novo, međutim predstavlja važan element. U ovom ugovoru postoji e, osnova za redovit politički dijalog s ovim zemljama, e, a to je utvrđeno člankom 8. To obuhvaća cijeli niz različitih tema i to je nešto što se smatra važnom i velikom prednosti sporazuma iz Kotonova. E, ne funkcionira to uvijek jako dobro, ali e, predstavlja jako dobru podlogu i riječ je o pravnoj osnovi koja postoji i e, smatra se vrlo učinkovitim instrumentom koji nam omogućuje bolje međusobno razumijevanje gledišta i pozicija druge strane. Što se tiče slabosti, kao što sam već spomenuo, ne postoji uvijek politička volja koju bismo očekivali što se tiče osnovnih elemenata sporazuma. Iako je on potpisan i ratificiran, to je i nadalje zahtjevno pitanje. Članak 96. koji se odnosi na učinkovitost povezan je s time, a to je povezano i s političkom voljom. Međutim, rezultati nisu uvijek oni koje očekujemo. E, što se tiče odredbi koje se odnose na mir i sigurnost, tu također postoje određeni nedostaci jer razina nije uvijek ona koju bismo očekivali a to je nešto o čemu moramo voditi računa i u budućnosti. I na posljedku članak 13. koji se odnosi na migracije ne provodi se na zadovoljavajući način. E, nema potrebe da to sada dodatno pojašnjavam, to je nešto s čim smo svakodnevno suočeni, iako e, moramo ovdje malo nijansirati stvari. E, stvari su bile zadovoljavajuće u cijelom nizu segmenata E, recimo zabrana diskriminacije. Međutim, e, problem je e, pitanje ponovnog povratka, odnosno readmisije i tu nisu zadovoljavajući rezultati. Postoje razno razni razlozi za to. Postoje poteškoće u zemljama partnerima, ali problem je u tome što nisu definirani prioriteti što se tiče ovog članka u dijalogu sa zemljama s kojima surađujemo već godinama. Mi smo praktički tek otkrili e, da postoji ovaj problem nakon što postoji partnerstvo već 15 godina. U svakom slučaju ovo je segment na kojem ćemo trebati više raditi u budućnosti. E, drugi veliki segment odnosi se na trgovinu i gospodarstvo. E, došlo je do povećanja trgovinskih tokova i trgovinske suradnje s ovim zemljama. E, zaključili smo ekonomske sporazume, e, potpisivanje i postupak ratifikacije još uvijek traju, međutim zaključenje ovih sporazuma osigurava određene prednosti za države članice jer u protivnom to ne bi postojalo prema pravilima Svjetske trgovinske organizacije. A osim toga došlo je do povećanja članstva u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. E, što se tiče slabosti u sklopu procjene, ustanovili smo da rezultati nisu zadovoljavajući što se tiče povećanja e, diversifikacije gospodarstva u partnerskim zemljama i što se tiče smanjenja ovisnosti o burzovnim robama. E, vidimo kakva je situacija sa burzovnim robama i da dolazi do domino efekta u partnerskim zemljama. E, međutim, ako pogledamo uvoz u Europsku uniju iz zemalja AKP-a, došlo je do povećanja sa 1,8% uvoza u 2000. godini na više od 5% 2014. Znači, njihov udio e, se značajno povećao i na posljedku, što se tiče segmenta razvoja, u procjeni smo došli do zaključka da postoji značajan doprinos u zbijanju siromaštva temeljem sporazuma iz Kotonua. Poboljšan je pristup temeljnim uslugama, povećana je razina svijesti o važnosti zaštite okoliša i o pitanjima klimatskih promjena, a isto tako radi se na jačanju makroekonomske stabilnosti. Postoje određene nedostacije i slabosti. Naravno, riječ je o područjima gdje postoje sukobi, a potpora nije dovoljno išla u smjeru rješavanja uzroka koji dovode do sukoba. Više smo radili na ublažavanju posljedica sukoba, a nismo se doista bavili samim uzrocima koji dovode do sukoba, a time ćemo se morati više baviti u budućnosti. Kao drugo, utjecaj na raspodjelu dohotka nije dovoljan E, nije dovoljan utjecaj e, na ključnu ekonomsku ravnotežu ako pogledate situaciju u partnerskim zemljama. Nedovoljno se ide u pravom smjeru, a osim toga e, ne posvećuje se dovoljna pozornost rastu stanovništva i to je pitanje o kojem ćemo više morati razmišljati u budućnosti i na posljedku postoji pitanje održivosti postignuća u zemljama AKP-a, a to je e, ključno pitanje, pitanje koje je relevantno i što se tiče odnosa sa drugim zemljama u razvoju. I na posljedku što se tiče samih alata, e, na strani prednosti postoji pravno obvezujuća priroda ovog sporazuma koji je onda učinkovit e, i svrhovit. Sama činjenica da je to pravno obvezujući instrument e, daje mu snagu i prodornost koja drugdje ne postoji, a osim toga programi su izrađeni i prilagođeni potrebama naših partnera. Tako da je samo pitanje preuzimanje vlastite odgovornosti nad provedbom programa nešto što je pozitivno. E, što se tiče nedostataka, ustanovili smo da ova pravno obvezujuća priroda sporazuma nije jednako relevantna u svim segmentima, tako da rezultati nisu jednaki u svim e, područjima kojima smo se bavili i kao drugo E, što se tiče učinkovitosti upravljanja, posebno upravljanja proračunom, tu postoji prostor e, za poboljšanje. E, kao primjer, uloga nacionalnih službenika za ovlašćivanje je vrlo važna što se tiče preuzimanja odgovornosti nad programima, međutim ponekad to postaje problem ako primjerice u nekoj zemlji vidimo da postoji dogovor e, sa resornim ministrom, ministrom obrazovanja ili zdravstva, međutim e, zbog toga kako funkcionira njihov sustav to nije dovoljno jer vrlo često je službenik odnosno dužnosnik za odobravanje ministar financija tako da čak i ako postoji dogovor s resornim ministrom ipak postoji taj e, dodatni element E, koji sa sobom nosi određene nedostatke i dovodi e, do toga da ostvarenje naših ciljeva ponekad postaje predmet e, internih previranja i prijepirki. Tu moramo vidjeti trebali ugraditi određenu fleksibilnost u taj proces, a to je također rezultat ove naše procjene. E, toliko za sada, e, ne bih želio oduzeti previše e, vremena. Želio bih ostaviti malo prostora i za kolege. Izvolite. Hvala za ovaj sveobuhvatni pregled. Pridružila nam se tajnica E, Pridružuje se tajnik SCP-a, dr. Gomez. E, dobrodošli. E, radi se o vrlo važnoj temi o kojoj ćemo danas glasovati nakon izvješća gospodina Nojzera. Da li želite uzeti riječ i obratiti se ovom skupu glavni tajniče? Hvala. Gospođo predsjedateljice, sekretarijat je zahvala na ovoj prigodi da bude na odboru i imam u svojoj pratnji nekoliko veleposlanika. Prije svega želim zahvaliti na tome kako se komisija bavila ovim procesom. Mi vjerujemo da e, taj proces treba produbiti kako bi bio interaktivniji s nama. Mi to namjeramo učiniti sa našim dionicima. U ovom smislu naš e, nedavni samit u Port izboru je bio vrlo značajan i kao što znate gospođo predsjedateljice e, jedna se skupina e, sastala s vama i izvješće će biti predstavljeno u Togo 14. listopada. Dakle, u našoj regiji Pacifiku će e, početkom rujna doći do mm, širih diskusija i tu ćemo čuti što je rekao EPG i što su naši veleposlanici učinili, a prije toga imamo radnu skupinu o perspektivima. Što se tiče e, karibskog područja, imamo skupinu koja će se sastati na razini vijeća u listopadu E, znači proces je sveobuhvatan, e, mi proširujemo listu dionika ne samo na političkoj razini, privatnom sektoru, civilnim društvima, e, svi moraju imati svoj udio ovoj stvari. Sav rad i sve konsultacije do sada potvrđuju činjenicu da su temelji vrlo čvrsti i jaki temelji i postignuća su opipljiva i vrlo dalekosežna. Postoje i slabosti koje moramo smanjiti, ali postoje i snage koje možemo pojačati, snage koje su vrlo važne na primjer um, koje su se pokazale na konferenciji u Nairobiju gdje smo mogli vidjeti da je došlo do velikih ulaganja u trgovinu, postoji nova područja, moramo E, e, zapravo se baviti plavom, e, plavim gospodarstvom, to su oceani i ribarstvo, znači nova područja koja se pojavljuju, dobit će punu pažnju, moramo konsolidirati ono što imamo, ali moramo to raditi kritički. Mi znamo da postoje razlike među našim članovima, mnogi dolaze iz slabo razvijenih zemalja, kao što recimo Gvajana ali to ne, ne, smije značiti da moramo e, e, smanjiti e, pomoć zemljama u razvoju u kojima je, su prihodi mali, moramo im pomoći. EDF je instrument koji se u cijelom svijetu cijeni i moramo na tome dalje graditi naše snage. Mi bismo željeli da e, se sve procjeni dobro, osim parlamentarne skupštine moramo zajedno e, procijeniti sve rezolucije i e, vidjeti kako te rezolucije možemo primijeniti u praksi. Znači postoji pod, prostor za daljnji rad, pratit ćemo proces vrlo blisko i hvala vam za ovu prigodu. Hvala što ste nam se pridružili, naravno veselimo se svemu što će nam vi reći i sada ću dati riječ Norbert Nunajzeru koji je naš izvjestitelj o, ovoj temi. Norbert, izvoli. Hvala lijepa Linda. Osim e, glavnog tajnika Gomeza, e, pozdravio bih e, i bivše članove komisije koji su sudjelovali u aktivnostima prije 20 godina i pomogli i, dali svoj doprinos sklapanju sporazuma iz Kotonua. A sada se bavimo rezultatima i situacijom koja će uslijediti nakon 2020. Što se tiče ove procjene, mislim da je to vrlo kvalitetna procjena dosadašnjih rezultata, rezultata koji su ostvareni u sklopu partnerstva iz Kotonua. Za nas u parlamentu e, bilo bi zapravo još bolje da je do ove procjene došlo godinu dana ranije. E, unatoč tome u tjesnoj suradnji s komisijom e, uspjeli smo ostvariti ovaj rezultat i dobiti dobar izvještaj e, koji govori o perspektivi suradnje između zemalja AKP-a i Europske unije i nakon 2020. U samoj procjeni je po mom mišljenju došlo do izražaja koji sve pozitivni elementi postoje i moramo ih istaknuti. Ukoliko tražimo poštivanje ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava, e, onda e, postoji okvir unutar kojeg to možemo raditi i unutar tog okvira možemo tražiti da pojedine države preuzmu odgovornost za ta pitanja. E, ovdje možemo vidjeti da je to iznimno važno za jačanje demokracije i ljudskih prava. E, naravno da kod pojedinih e, zemalja AKP-a postoje nedostaci, ali upravo ovaj sporazum omogućuje uklanjanje postojećih nedostataka. Ono što smo ostvarili e, je uspostava različitih regionalnih mehanizama za prevladavanje sukoba. Ti mehanizmi mogli bi biti još bolji, međutim u Africi je puno toga ostvareno što se tiče pitanja mira i sigurnosti i upravo tu se e, naglasak stavlja na e, regionalno suzbijanje i rješavanje sukoba. Ovaj sporazum omogućio je integraciju, odnosno ubrzavanje integracije ovih zemalja u globalno gospodarstvo i trgovinu, a istodobno su poboljšani trgovinski uvjeti. Ovdje bih želio istaknuti da opća proračunska potpora E, u ovom kontekstu predstavlja važan korak, ali isto tako i potpora koja se odnosi na pojedine projekte. Opća proračunska potpora iznimno je važna i omogućila je e, usmjeravanje gospodarstva i e, rast. Temeljna zdravstvena skrb, obrazovanje također su područja u kojima je došlo do poboljšanja i napretka i to je potrebno istaknuti. Postoje određeni nedostaci i slabosti koje su sadržane u ovom izvještaju i s kojima se moramo dalje baviti. E, meni to govori da postoje mogućnosti za daljnju suradnju jer e, suradnja između e, država članica Europske unije i e, zemalja AKP-a bi se mogla značajno poboljšati. Nedovoljno se koriste sve mogućnosti, a tu je iznimno važna i tema klimatskih promjena i pitanje ostvarenja ciljeva u tom području. Isto tako postoji potreba za dodatnim aktivnostima u pogledu ravnopravnosti spolova E, nedovoljni su rezultati u tom području, a važna je i veća razina održivosti. Posebno što se tiče e, nacionalnih subjekata za donošenje odluka u zemljama AKP-a. U pogledu političkog dijaloga, trgovinske politike i razvojne politike istaknuo bih da smo nedovoljno isticali članak 8. E, međutim, uvijek iznova u zajedničkoj parlamentarnoj skupštini imamo mogućnost ukazivati na to i ukazivati na postojeće nedostatke. U području mira i sigurnosti, po mom mišljenju, nismo ostvarili sva očekivanja, iako i tu postoje poboljšanja i napredak. E, međutim, i dalje trebamo raditi, posebno što se tiče članka 13. E, jer tu postoje izazovi e, i to posebno u području manjina i u području migracija. Osim toga, Postoje određene prednosti koje su ostvarene što se tiče pristupa zemalja AKP-a svjetskoj trgovinskoj organizaciji a u pogledu regionalne suradnje između e, država članica i brojnih zemalja AKP-a tu je došlo do značajnog napretka. A što se tiče pitanja razvojne suradnje, po mom mišljenju, upravo što se tiče suzbijanja siromaštva, puno smo toga ostvarili, a isto tako i u području obrazovanja i zdravstva. Međutim, upravo što se tiče pitanja e, sprečavanja sukoba, e, moramo se više angažirati. Želio bih e, biti i kritičan. Čini mi se da države članice nisu uspjele ostvariti odmak od zajedničke strategije. U sklopu izrade ovog E, izvještaja vidio sam e, da mnogi govore o tome da žele unijeti nacionalne kompetencije. Međutim, e, moramo uvjeriti države članice u to da je iznimno važan ovaj zajednički pravni okvir koji osigurava fantastične uvjete, a zato je iznimno važna koordinacija među državama članicama. I na posljedku jedan e, jednostavan, ali uvjerljiv argument za daljnji nastavak aktivnosti povezan je sa pitanjem e, kako bi se ponašali Kina ili SAD da imaju sporazum kao što je ovaj sporazum iz Kotonua. E, mislim da bi Kina i SAD bili oduševljeni kad bi imali ovakav okvir i zato trebamo biti svjesni toga koliko je važan nastavak aktivnosti u, unutar ovog okvira i nakon 2020. Zahvaljujem. A, hvala. Troje kolega se javilo za riječ Šargon, Anilin e, i Heidi Hautele. Također neki izvjestitelji u Sjeni, Lola Sanchez i Emery Hojbuk. E, svi su oni se javili za riječ Marije. Lola, da. U redu. E, Marija Hojbuk, izvjestiteljica u e, Sjeni, a onda će slijediti svi ostali. Hvala lijepa, Linda. Hvala lijepa, Karl Heinz. Postavlja se pitanje koliko je važan ovaj sporazum, koliko je bio važan i koliko je važan sada. Riječ je o iznimno dobroj podlozi za suradnju i to je jako dobar okvir za uspostavu kontakata sa ovim zemljama i e, rad na razvojnoj suradnji. A kada govorim e, na kada govorimo o suradnji e, za razvoj, tu je iznimno važan politički dijalog, a Politički dijalog e, je dobro funkcionirao, isto tako i e, razvojna suradnja. Međutim, e, politički dijalog, i sami ste rekli, je još nov i treba se dalje razvijati. I tu se slažem s vama. E, što se tiče pitanja trgovine, nadam se da sam vas dobro shvatila. Povećanje trgovine je nešto što se odnosi na uvoz u Europsku uniju, a ne obrnuto. Ili je riječ o trgovini u oba smjera. E, o kakvoj robnoj razmjeni se radi? Radi li se samo o izvozu Europske unije u te zemlje ili isto tako i o uvozu? Jer robne razmjene ide u oba smjera. Te zemlje moraju biti otvorene prema nama. E, tu postoje određene poteškoće i sami ste rekli da nije došlo do diversificiranja gospodarstva u tim zemljama, odnosno u nedovoljnoj mjeri u zemljama AKP-a. A raspodjela blagostanja i pitanje ravnoteže je nešto e, što je e, važno, a do toga nije došlo u brojnim zemljama AKP-a i tu postoje problemi E, to mora biti u interesu svih nas e, da e, ljudi općenito profitiraju od provedbe ovog sporazuma, a vidimo da to nije slučaj i tu postoji potreba za dodatnim aktivnostima. Tu postoji problem, posebno u Africi, jer ondje je u tijeku proces afričkih integracija. Trebalo bi nastati neko afričko unutarnje tržište i zato moramo biti jako oprezni kako e, naši trgovinski sporazumi tome ne bi stajali na putu i kako ne bi došlo do e, protekcionizma. E, tu bismo donekle trebali biti kritični. Tu imam još jedno pitanje. Vi ste sada obavili procjenu postojeće situacije. E, niste govorili o izgledima za budućnost. Europski centar za upravljanje politikama treba izraditi studiju i prezentirati različite scenarije. Kakav scenarij vi zamišljate? Što smatra Devko u kom smjeru trebamo dalje raditi. Trebamo li dalje intenzivnije raditi unutar ovog postojećeg okvira ili želimo sada e, definirati specifičnije programe i okvire u pojedinim regijama i zemljama i e, segmentima u kojima trebamo raditi. Dakle, zanimalo bi me što mislite o budućim aktivnostima i smjeru djelovanja. I zadnje pitanje. E, komisija, je, komisija će pretpostavljam u studenom e, pripremiti jednu komunikaciju i e, tu bih spomenula pitanje Brexita. Jer Ujedinjeno kraljevstvo je značajan sudionik i zemlja koja daje velika financijska sredstva u sklopu provedbe sporazuma iz Kotonua. Zanima me kako će to dalje funkcionirati. Hvala, Šogoren, Hvala, gospođo predsjediteljice. Ovo je vrlo važna diskusija, jer ova evaluacija i način na koji se bavimo onime što se događa u krugu Kotonu je vrlo važno, važno je za e, svijet, ali važno, važno je i za nas u ovome parlamentu. Vidjeli smo da postoje procjene koje su evaluirane na različite načine. Imamo i sud revizora, revizorski sud. Moramo se obrnuti da oni kažu da je naše tumačenje onako kako treba biti i da će izdržati e, druga e, tumačenja koja se javljaju recimo u štampi. Mi o tome moramo e, govoriti u ovome odboru i u Europskom parlamentu kako bismo bili sigurni da počinjemo na pravi način. E, naročito kada se radi o komunikaciji sa faktorima izvan parlamenta. A sada druga točka koju želim spomenuti kada budemo govorili, kada smo počeli govoriti o kotonu, rekli smo da moramo napraviti napredak u različitim područjima. E, imali smo programe koje smo naveli. Željeli smo uključiti nove e, ljude kao i privatni sektor. Željeli smo poboljšati e, način kako funkcionira politika i željeli smo od standardiziranog pristupa napraviti poseban pristup za svaku zemlju E, željeli smo od centralnog e, upravljanja ići na decentralizirano upravljanje. Ne možemo reći da smo uspjeli. Moramo biti oprezni kada govorimo o tome kakav je napredak e, postignut, naročito kad se govori o tome koji su novi sudionici privučeni. Naišli smo na prepreke, E, od ECP-a kada god smo željeli uključiti civilno društvo, no ako pogledamo kakav je dijalog u civilnom društvu sada, možemo vidjeti kako se to razvija i možemo vidjeti kakav je naš odnos sa e, partnerskim zemljama. Možemo reći da postoje problemi, ali to nije dovoljno. Problemi se odnose na uključivanje e, novih dionika, zatim proračunski problemi, problemi sa različitim područjima politike i čini se da civilno društvo ili, ili nije dovoljno uključeno ili uopće nije uključeno. A zatim kad govorimo o standardiziranom pristupu, da e, napravili smo pristup specifičnijim za svako od zemalja, ali sad bih želio reći nešto onome što je rekao gospodin Dunsman, ne znam da li ste vi to rekli, ali jedno od, jedno ne znam da li ste to mislili, rekli ste to vrlo oprezno. A to je da se nismo dovoljno bavili e, rastom i razvojem. Znamo da u nekim državama, u nekim dijelovima svijeta je to vrlo delikatno pitanje. I čak i na našem odboru rijetko čak i počinjemo razgovarati o pitanjima kao što je planiranje obitelji, javno zdravstvo, e, stopa nataliteta i tako dalje. Dakle, mislim da moramo puno toga učiniti jer smo svaki puta vrlo oprezni kada počnemo o tome razgovarati ili kad pokušamo o tome razgovarati. Još nešto bih želio reći, nešto o čemu smo se već e, složili u okviru Kotonua kad se govori o međunarodnom pravu. Napravljene su stvari, možete vidjeti da je došlo do napredka, kad se recimo pogleda kakve smo imali međunarodne e, neke slučajeve kad govorimo o ECP-u i što radi Evropska unija, onda kada govorimo o slučajevima koji se javljaju pred međunarodnim sudovima, možemo reći da smo napravili napredak u u nekim e, državama a naročito u, u sa američkim državama a sada što imamo sada je to da imamo više bogatih i više siromašnih i to je pravi problem. Međunarodna zajednica nastoji naći rješenje za razvoj Mislim da nemamo razlog da više ništa ne činimo po tom pitanju. Mislim da u državama Evropske unije i afričkim državama možemo više učiniti, ali postoji jedan problem kojim se moramo pozabaviti, to je javni dug u državama koji je ogroman problem i bio je od početka ovoga stoljeća ovim se pitanjem već bavimo, ali sada to postaje problem, opet postaje problem. Znači, i tu moramo iznaći rješenja. Međunarodno pravo i tu je došlo do napretka i konačno, a to je nešto što je bitno, međunarodna suradnja na velikim konferencijama je problem i štete što nemamo blok koji bi sadržavao Europsku uniju i ACP zemlje. Ako su te konferencije to znači da nismo imali solidarnost na tim velikim konferencijama. Kada sam slušao uvodne govore, govore komisije, ACP p-a i, i država Evropske unije. Svi su te govori bili više manje isti, ciljevi su bili, bili više manje isti, isti. I e, nije bilo puno razlike među različitim strategijama, no ACP države i zemlje u e, razvoju g 10 E, su se pojavile kao problem i zato su te konferencije propale i stoga mislim da i slažem se s vama, mislim da moramo na umu imati specifične probleme Afrike. Napravljene su dobre stvari, možemo e, stvari i poboljšati Pred nama su veliki izazovi, recimo Brexit je jedan od njih. Ne mislim da bismo trebali čekati prije nego što počnemo o tim stvarima razmišljati. Moramo znati što će se dogoditi. Hvala Šal, Anelic. Hvala za dobar uvid u evaluacije. Zahvaljujem i kolegama na svemu što je rečeno, što smatram vrlo važnim. E, želio bih e, se vratiti na nešto specifično što ste e, spomenuli u svojoj prezentaciji, a to su slabosti kad se radi o pravnim obvazama koje nisu relevantne u svakoj situaciji. Možete li o tome više reći nešto? To je za naš e, odbor, a naročito za trgovinu, vrlo važno ako govorimo o procedurama koje su e, pravno obvezujuće, recimo kad se radi o trgovini tekstilom i tako dalje. To bi bilo jako zanimljivo kako bismo e, preispitali pitanja e, financiranja razvoja. Također bih vas zamolio E, da nam kažete da li trebamo u pitanje e, uključiti procedure koje se tiču kotonova, odnosno kako e, pomoć za razvoj i programi za razvoj se mogu napraviti recimo kad govorimo o fondu za klimatske promjene, da li to treba otvoriti jer imamo i druga pitanja recimo neke stvari koje su prestale postojati, kako će se to odraziti na našu budućnost i kad govorimo o specifičnim točkama recimo ja sam bio na konferenciji u Keniju, tad, konferencije gdje se jako puno govorilo o klimatskim promjenama i financiranje E, e, borbe protiv klimatskih promjena. Kako to možemo ugraditi u, konferenciju IST Game, a kako to vidimo odavde. Da li već vidimo nekakav strukturirani e, proces pristupu Kotonu i što će doći poslije Kotonua? Imamo li e, nekakvu strukturiranu proceduru, neki format u kojem možemo ponovno razmišljati o svim temama na kojima sada radimo, da li možemo vidjeti, možemo li zajedno postići e, ciljeve, a da oni ne budu e, jednostavno nešto što je u zraku, možemo li ih pustiti na tlo i staviti u već postojeće strukture. u skladu sa kotonu procesima. Znači, to su pitanja, a možda bi to bilo dobro e, za ojačanje naših kapaciteta na evropskoj strani da stvari e, stavimo u, pokrenemo u dobrom smjeru. Dobro. Heidi Hetel je naša sljedeća e, govornica. Hvala gospođo predsjedateljice. Čini mi se da je prisustvo eh, država acp na ovom sastanku je vrlo važno za nas da bismo mi razumjeli kako se oni osjećaju, što oni razmi, eh, kako oni misle. Ja vidimo ovu situaciju kao pozitivnu evaluaciju postignuća, ali i problema koje je komisija spomenula kao i kolege, a i same zemlje ACP. Što god se dogodi nakon Kotonua mora biti jedna glatka tranzicija kako bismo mogli sačuvati pozitivne aspekte i popločiti put novim idejama i novoj praksi. I smatram stoga da je regionalizacija način e, na koji kojim trebamo krenuti, ali također mislim da moramo imati zajednički okvir za našu suradnju sa karikom afričkim državama i e, skupinama ACP država e, e, samim parlament je jako naglašava s punim pravom e, potrebu da se ojača politički dijalog. Mislim da se puno e, problema može riješiti većom odgovornošću, transparentnošću i većim sudjelovanjem civilnog društva. Također želim naglasiti da imamo e, neke amandmane na naše izvješće Ola Sanchez će e, e, nešto govoriti o pitanju e, spola. Moramo naglasiti ovu vrstu političkih pitanja. Afrička, Afrika države mogu jako puno dobiti time što će žene staviti na mjesta na kojima se odlučuje. To je pokazala nedavna studija. Spomenuto je da E, država ACP, odnosno Kotonu sporazum nije zadovoljavajuć e, što se tiče zajedničkih prezentacija i zajedničkih pitanja e, kad se oni predstavljaju na internacionalnim konferencijama i forumama. Tu se treba još puno učiniti. Čini mi se da forumi koje nudi e, sporazum Kotonu nisu dovoljno korišteni za ove rasprave. Nije rečeno kakve stajališta mogu imati ove države u pregovorima o klimi, zatim o u pitanjima smanjenja siromaštva i tako dalje. Što se tiče parlamentarne skupštine, ja su predsjedavam je Euronestom koji je različit, ali možemo primijetiti da, da su sve ove multilateralne parlamentarne skupštine nešto što treba reformirati. Vrlo jasno vidimo da nisu dovoljno atrak aktivne. Europarlamentarci pokazuju vrlo malo interesa za sudjelovanje na tim sastancima. Nešto je tu krivo, nešto treba popraviti. Ja se nadam da možemo učiti jedni od drugih e, e, iz ovih multilateralnih formacija. Ono što smo naučili na Neuronestu je da se moramo baviti konkretnom suradnjom e, kako Europski parlament i njegova tijela mogu pomoći reformama partnerskih država, da li li se tu može nešto pomoći sudstvu, antidiskriminaciji, pitanjima rodne ravnopravnosti i tako dalje. Sve što god se dogodi, dogodi nakon Kotonua, a, a, a doći će do parlamentarne skupštine, to se mora uzeti u obzir. Eh, hvala. Gospodin Vendipalkanih, Hvala gospođo predsjedateljice. Želio bih zahvaliti gospodinu kojem su na prezentaciji koju je držao. Moje kolege su već spomenule brojna pitanja pozitivna i negativna, eh, a koja se tiču sporazuma Kotonu. Moje su kolege već rekli da moramo se povezati sa stg moramo se baviti perspektivom rada, hoće li to postojati u budućnosti, gdje možemo e, raditi, gdje možemo postići konsenzus u budućnosti. I ja imam pitanje što je s novim elementima koji će postojati tako da možemo povezati sve ono o čemu danas govorimo sa scenarijom koji dolazi nakon Kotonova kako bismo bili sigurni da možemo e, usredotočiti naš rad jedan od naših kolega već radi na izvješću, mi ćemo raditi na vašoj procjeni moramo se pozabaviti načinom kako povezati sve te e, elemente koji se tiče Kotonu. Hvala. Hvala. Ima možda nekoliko komentara i sama. Vi ste naglasili neka od ključnih pitanja s kojima se moramo pozabaviti. Pitanje sigurnosti, koje je stalno pitanje. Međutim, kada e, smo prije mnogo godina pogledali sastanak, e, ovaj, sa, e, sporazum iz Kotonua, govorili smo o sigurnosti, raspravama, prekograničnim raspravama. Međutim, sada imamo druga pitanja, imamo i ekološki terorizam. međutim, mislim da sada trebamo druge načine gledanja na pitanja sigurnosti i kako e, to rješavati u partnerstvu. Drago mi je što ste spomenuli rast stanovništva, zato što znamo da brojke, posebno u Africi, su dosta velike, a kada je Europa imala taj problem u 19. stoljeću rasta stanovništva i gospodarskog rasta, znamo što smo mi radili. Mi smo masivno emigrirali u ono što se onda zvalo novi svijet. Ono što sada vidimo su sukobi, siromaštvo, e, sve ono što je mučilo i naše ljude u prethodnom stoljeću. E, pretpostavljam da nema jednostavnog odgovora na to pitanje. Međutim, to je dio problema. E, mi trebamo što više E, iskrenog dijaloga vezanog za ovo. Zato imamo zajedničko zasjedanje sa odborom AFET. Mislim da to mora biti e, prioritetna rasprava i da prihvatimo da postoji taj fenomen da smo i mi, evropljani, prošli kroz to. Drugo pitanje je E, kritika e, vezana za e, partnerstvo iz Kotonua i fleksibilnost. Niste mnogo o tome govorili. Govorili ste o programima za svaku zemlju, da svaka zemlja ima svoj program, ali onda kada imate e, krizu e, ne može se kretati novac vrlo brzo jer se sve e, to namjenjuje krizi. Međutim, to je jedno od pitanja i u sastanku sastancima vijeća gdje vlade stalno otvaraju to pitanje imamo e, povjereničke fondove i slično. Otvaramo sve te povjereničke fondove, međutim države članice ne doprinose njima ne bismo li onda trebali imati neki financijski instrument koji je upravo namjenski? E, govorimo upravo u AKP-u o tom financijskom instrumentu koji bi išao paralelno sa sporazumom u partnerstvu. A isto tako kada se radi o zajedničkim parlamentarnim skupštinama, E, zašto ljudi ne dolaze na te skupštine je zato što oni zapravo e, nemaju nekog ishoda. Puno se razgovara na tim sastancima, e, uvijek je format isti na svakom sastanku, ali ne raspravljamo o velikim pitanjima. Imamo izvješća, ali na neki način ne raspravlja se o ključnim pitanjima o kojima svi ostali govore. To je možda način na koji mi strukturiramo stvari. Dakle, mjesecima unaprijed imate neka pitanja i ako se sada nešto dogodi o tome ne možete razgovarati. Zato ima mnogo pitanja koja bi trebalo riješiti. Ljudi će dolaziti na te skupštine ukoliko postoji neki rezultat, neki ishod, ako se e, događaju neke promjene, ako se utječe na neke politike. E, nisam vidjela da još netko želi govoriti, a gospodin Preda želi reći nešto o tome. Izvolite. Hvala, gospođo e, predsjedateljice. E, nažalost, propustio sam prezentaciju zato što sam morao biti na jednom drugom sastanku odbora, međutim, upravo sam pročitao sažetak komentara. Imam pitanje koje bih želio postaviti Ja sam izvjestitelj e, za, e, u e, odboru za razvoj. Htio sam znati nešto o tome da li će revizija sporazuma iz Kotonua uzeti u obzir tu politiku o razvoju. Jer ta je politika blisko vezana uz ovu i vezano je za provedbu plana iz 2030. godine. Mislim da sporazum iz Kotonua, odnosno iz partnerstva iz Kotonua, će biti učinkoviti i vidljiviji na taj način. I zato sam želio vidjeti koji su odnosi između Europske unije i AKP-a. Pokušavamo e, uspostaviti jedan odbor između PCD-a i Europske unije. Ja se ispričavam ako nisam baš bio jasan. E, hvala. Shvaćam o čemu govorite. Evo, povjerenik iz karipskih država je želio uzeti riječ. Nemam ime, ali izvolite. Puno vam hvala. Ja se zove Amasi Išbalj. Ja e, predstavljam četiri mala otoka u istočnim karipskom području, e, ali isto tako sam predsjedateljica odbora i veleposlanika. Željela bih e, se osvrnuti na ovo zanimljivo izvješće koje nam je predstavio naš kolega iz DEFKA. I moje primjedbe će se konkretno baviti zemljama koje ja predstavljam. Naravno, implicitno je rečeno da kada sagledamo partnerstvo sa Europskom uniju, unijom i e, naše partnerstvo s drugim zemljama, nismo homogeni. Nismo homogeni niti u smislu veličine, e, opsega, kapaciteta ili ostalih mjerila. I zato implicitno prehvaćamo da rezultati bilo kakve analize neće biti homogeni zato što nismo homogena obitelj. Iako iz stajališta solidarnosti postoji ta homogenost. Ja to kažem samo zato kako bih e, spomenula vrlo brzo tri stvari. Prvo, kada pogledamo analizu e, trgovine i gospodarstva, e, naši kolege su nam zaista rekli da je IPA bila vrlo dobra, dobar instrument i dobar katalizator za pojačanu trgovinu između naših regija. Naše iskustvo E, iz naše regije je e, malo drugačije. Mi smo bila pr bili prva skupina koja je, spom e, koja je, koja je potpisala IPU i nakon revizije, nakon pet godina, nije bilo značajnog pomaka ni na kojoj točci e, ono što je bilo uspješno je kapacitet da se shvate pravila, e, propisi i pojača e, kapacitet. Međutim, mi želimo vidjeti rezultate na terenu, a rezultati na terenu nisu bili dobri. Mi očekujemo da ćemo u sljedećem krugu moći unaprijediti određena e, područja. Moja mala zemlja je sudjelovala u pregovorima IPE, E, u e, skupini Cariforum samo s jednom stvari na umu. Mi ne proizvodimo robu, mi proizvodimo usluge. Naše, e, naša zemlja ima od 185 tisuća ljudi do 500 tisuća ljudi to je realnost i zato smo zainteresirani o olakšavanju putovanja da se e, može e, pružati, mogu pružati usluge u području kulture i kreativnih industrija kako bi ljudi mogli putovati i pokazivati svoju umjetnost, svoju glazbu, ali nije bilo nikakvog pomaka u, u ovom vrlo važnom aspektu e, IP i e, u stvari naši ciljevi nisu postignuti. Sada nam savjetuju da moramo e, pregovarati sa svakom državom članicom Europske unije i dobiti e, privremene vize za naše e, kulturne umjetnike. I zato obećanja iz IPE nažalost nisu ispunjena u smislu tog obećanja o razvoju. Druga stvar, u samom tekstu izvješća o kojem nismo danas raspravljali, ali smo raspravljali na drugim forumima, e, pitanje e, diplomiranja nije e, pokrenuto međutim e, ima zemljalja koje su e, mnogo bogatije i mi smo vrlo ponosni na to zato što smo to učinili pomoću e, vlastitih inicijativa, ali smo podržani i partnerstvima, a partnerstvo između nas i vas je vrlo živo i jako. Međutim, za male razvojne države na E, otocima, korištenje BDP-a kao jedinog mjerila da se vidi jesmo li otporni ili ranjivi, nije mjerilo koje bismo trebali koristiti. Zato što je za nas problem to što nismo dovoljno siromašni da dobijemo konkretnu pozornost, međutim nismo ni dovoljno e, bogati da e, to radimo samo. Mi smo vrlo, e, vrlo e, ranjivi prema vezano za tropske cikluse i slično i zato tražimo nastavak Kotonua da možemo razgovarati sa našim partnerima iz Dominik o pregovorima o novim e, instrumentima za suradnju koji govore o našoj suradnji. Dakle, e, nismo dovoljno siromašni ni dovoljno bogati, ali još uvijek trebamo neke, neki angažman sustavnih politika koji će nam onda pomoći. I treća stvar, da, mi smo vrlo zainteresirani u izgradnji privatnog sektora. Znamo da postoje instrumenti kroz e, e, Europsku banku e, koji nam pomažu u rastu, međutim ne postoji nekakva konfekcijska mogućnost da, da ti instrumenti budu dobri za sve. I kada pogledate naše zemlje gdje 85% naših zemalja su vrlo male i njima nije moguće e, angažirati se vezano za te, za te fondove. Iako postoji taj fond ili taj novac, mi nemamo pristupa tom novcu. Iako moramo pronaći jamce za rizik, onda moramo angažirati svoje središnje banke kako bi pregovarale na koji način možemo izbjeći e, te rizike e, pomoću raznih instrumenata. Dakle, to su E, to je ono o čemu razgovaramo kada govorimo da trebamo različite vrste razvoja u, u instrumentima u suradnji kako bismo mogli izgraditi na dobar način naše kapacitete. I posljednja brza stvar koju želim reći jest da se zaista radujemo raspravi o budućem okviru. Zato jer čak i kada smo pogledali u prošlost, a puno toga e, smo napravili s naše i s vaše strane, i e, uzeli smo u obzir kako je koristila nam prošlost, gdje su bili troškovi, na čemu moramo više raditi ali e, činjenica da možemo e, raditi u jednom institucionalnom okviru, a vidim da se u izvješću govori i o geografskoj realnosti, mi možemo špekulirati o tome što to znači. Međutim, moramo doći do jedne točke da, gdje moramo raspravljati što vi mislite e, kada govorite o geografskim specifičnostima unutar tog okvira koji će onda opisati budućnost odnosa e, kojeg očekujemo da ćemo imati s vama u budućnosti. Zato vam zahvaljujemo i zahvaljujem što ste mi dali riječ i mogućnost da o tome govorim. Hvala gospođo veleposlanice. Nadam se da će ovaj instrument biti tema dugih rasprava e, o razvoju. E, vrlo brzo, izvolite, želite nešto reći? Da, Hvala. Samo bih željela reći jednu rečenicu e, jer je veleposlanica e, rekla nešto vrlo važno. Mislim da DGNP nije dovoljna mjera za dobivanje pomoći jer neke od karipskih državama se mogu suočiti sa situacijom zbog tropskih e, oluja gdje cijeli BDP jedne godine će se jednostavno obrisati u jednoj noći. I to je vrlo bitno za reći. Gospodin Ljus. Hvala. Rekli ste da e, je već vrijeme isteklo, pa ću pokušati biti kratak. Ne znam koliko imam vremena, ali prvo bih vam želio zahvaliti na vašim primjedbama i pitanjima. To već pokazuje, po mom mišljenju, jednu stvar, jest da imamo jednu racionalnu raspravu, a to nije uvijek bio slučaj. Od kada se radi, bavim s ovim dosijeom nakon Kotonua, na početku je to bila vrlo emotivna rasprava, ljudi su instinktivno reagirali na to trebali uopće e, postojati taj, taj e, sporazum nakon Kotonua ili ne. Međutim, na temelju rasprava pokazalo se da je ovo zaista racionalna rasprava rasprava. E, u mnogim od primjedbi se čulo e, da ne trebamo bacati e, žito zajedno s kukoljem ili da formuliramo to na pozitivan način, moramo vidjeti na koji način možemo e, iskoristiti upravo ove jake strane partnerstva i razviti ih na bolji način. I to ćemo učiniti s tom evaluacijom. Pokazat ćemo jake strane, ali i slabe strane. Nećemo pokazati da to ne funkcionira, nego moramo prepoznati gdje usredotočiti našu energiju kako bismo to mogli učiniti i bolje. Jer postoji jedan jedna snažan zaključak, a to je da ne koristimo dovoljno potencijal partnerstva. To e, e u stvari preklapa sa pristupom koji je gospodin Noizer spomenuo u svom mišljenju. Ja se potpuno s vama slažem da bi bilo puno bolje da e, ovu evaluaciju smo proveli prije godinu dana. Međutim, kao što znate, e, prethodna, komisija nije baš bila aktivna na e, ovom e, dosjeu i zato smo dobili jedan dosje na kojem smo morali u vrlo kratkom roku učiniti puno posla. Osim toga, mi pregovaramo i pripremamo ovaj naknadni novi sporazum o Kotonu u isto vrijeme. A sad ono što je rekla gospođa Hojbu. Ova tri stupa koja su zapravo ključna u sadašnjem AKP-u je nešto što će u budućnosti biti napušteno. Zato što je u tri stupa e, postavljeno nešto što je zapravo kontinuum. Ne možete izolirati politiku od trgovine i gospodarstva i od e, iskorjenjivanja siromaštva. To je nešto što smo vidjeli da smo možda premalo iskoristili potencijal ovog kontinuuma kako bismo zaista napredovali u sva tri aspekta. E, diversifikacija gospodarstva je dobar primjer toga. Dakle, kao e, primjer dao sam e, povećanje izvoza AKP-a u Europsku uniju i e, veći udio koji sada imaju izvozi iz AKP-a. Međutim, ako to pogledate s druge strane, jasno je da smo mi najveći, najveći partner u trgovini za zemlje AKP-a, ali isto tako i najveći investitor i zato pokušavamo nadograditi na e, ovim e, sporazumima o partnerstvu kako bi oni radili u smislu da poboljšaju poslovnu klimu, investicijsku klimu i da na taj način poboljšamo i e, privlačnost našeg partnerstva s AKP-om kako bismo pojačali investicije i domaće i strane investicije, a to je ključni dio budućnosti agende e, održivih e, ciljeva rasta e, gdje mobilizacija, urbanizacija prihoda i investicija iz privatnog sektora budu ključni dio. Vi ste rekli da evaluacija gleda prema natrag, da postoje istraživanja koja gledaju prema naprijed, to radimo također. Dakle, to se zove procjena učinka. Mi smo je gotovo završili. E, upravo razgovaramo sa regulatornim tijelom za praćenje, a e, procjena učinka će biti na raspolaganju u studenom kao radni dokument koji će donijeti komisija e, zajedno sa komunikacijom iz studenog koju ćemo izraditi. Dakle, novi e, značajni dokument e, gdje gledamo e, na različite scenarije i procjenjujemo te scenarije i onda ih na neki način i na neki način obrazlažemo konačni izbor scenarija koji će kolegi odabrati za studeni. Kao što sam rekao, to neće još biti kao što smo izvorno e, predvidjeli jedan pravni dokument koji će imati e, mandat za pregovaranje, nego smo se opredijelili za jedan politički dokument, ali ćemo E, naglasiti koja je odabrana opcija i onda ćemo se angažirati u politički dijalog s vama, s državama članicama, sa zemljama AKP-a kako bismo onda dobili mandat za pregovore, nadamo se nakon <laughs> E, nakon e, ljeta u 2017. E, godini. Što se tiče odebrane opcije, to je privilegija kolegija. Mi upravo izrađujemo komunikaciju, još uvijek ju moramo dovršiti, mora ići na konzultacije, međuresorne konzultacije i sljedećeg tjedna možete možda upitati povjerenika Mimicu koja je odabrana opcija. Ja još uvijek e, nisam ovlašten to reći, međutim vjerojatno e, imate dobru e, sliku onoga kako razmišljamo. Sada dolazim do onih stvari koje je rekao Marshall de Gurens. E, sada je evaluacija e, javna, a e, procjena učinka će također biti objavljena i mi osiguravamo da svi ti dokumenti budu javni zato što trebamo imati dobru raspravu oko svih dokumenata na vrlo stabilnim osnovama što nije bil slučaj u prošlosti. I vi sami ste rekli i nadam se da će naš dokument e, e, vezan za procjenu učinka biti temeljen na bolje informiranoj raspravi. Dakle, rekli ste da postoje snažne stvari i one e, slabije točke na koje se mogu poboljšati. Vaša analiza je vezana za ono što sam rekao u svojoj prezentaciji. Mogu samo dodati još jednu stvar. Ono što mi pokušavamo učiniti jest sagledati e, cijeli film, a ne samo jednu, jednu sliku. Ako pogledate zamrznuti samo jedan kadar, e, onda e, ne možete se na taj način razvijati. Morate gledati cijeli film, od kuda dolazimo, kuda idemo. I zbog toga sporazum iz Kotonua nam je omogućio zajedno s našim partnerima da napredujemo. Onda kada se radi o suradnji, i glavnim izazovima s kojima ćemo se suočiti u, globalno, globalnoj agendi imate pravo. To je ono o čemu smo razgovarali sa gospodinom Gomesom i sa partnerima iz AKP-a. Tu postoji velika frustracija zato što usprkos velikom potencijalu i usprkos činjenici što države članice Europske unije i zemlje AKP-a imaju ista mišljenja i zajedničke ideje kada dođe do toga da to e, da do toga dolazi kada dolazi do glasovanja onda to ne funkcionira. E, vidjeli smo i u kopu 21 u Parizu da je savez dobro funkcionirao i došlo do jednog trenutka tijekom pregovora kada smo mogli pokazati političko vodstvo koje ima određenu dinamiku. I evaluacija to pokazuje, a to će pokazati još više i procjena učinka. To su veliki izazovi za partnerstvo. Moramo pokazati e, da e, će to funkcionirati bolje u budućnosti nego što je funkcioniralo u prošlosti. I kao što ste vi rekli, gospođo predsjedateljice, ako uspijemo identificirati stvarne izazove, stvarne prioritete na kojima želimo raditi zajedno na većim konferencijama, na UNTAD ovoj konferenciji ili svim ostalim konferencijama i kada postoji veliki izazov o kojem trebamo raspravljati na zajedničkim ministarskim sastancima, ili veliki prioriteti na kojima moramo razgovarati na JPA-u. imamo nekad duge političke, e, političke rasprave, ali moramo identificirati političke izazove koje su nam jako važne za nas i za zemlje AKP-a. I kada imamo velike događaje, ako možemo identificirati e, te točke razgovora u našem savezu, onda će to biti E, jako važno. Neću govoriti o rastu stanovništva, e, svi znamo kakve su, su rezultati analize. Ono što je rekao gospodin Lic, dakle, kada se radi o relevantnosti e, pravno obvezujućeg karaktera, Vidjeli smo da aspekt e, pravno, pravno aspekt je dobro funkcionirao u velikom broju slučajeva, ali nije bio e, dovoljan u drugim slučajevima. A ključni element su zapravo ključni faktori e, vladanje, ljudska prava i tako dalje. Iako su oni postavljeni e, u e, pravno obvezujućem ugovoru, oni još uvijek nisu bili dovoljni kako bi se to zaista i dogodilo. Možda smo to mogli formulirati malo drugačije nego da kažemo da e, relevantnost pravno obvezujućeg karaktera nije bila mjerodavna za sve. Dakle, ako imamo sporazum koji je pravno obvezujući, nije bilo dovoljno kao polazna točka. Što se tiče onoga što je rekla gospođa Hotela, transparentnost, e, odgovornost, e, uključivanje civilnog društva, uloga žena, mislim da se potpuno slažemo. Kao Šale Gurens rekao, u usporedbi s prošlošću zaista smo napredovali, ali naravno E, evaluacija i budući dokument će ukazati na činjenicu da u budućnosti želimo vidjeti još veći napredak na tim pitanjima. Jača e, uloga nacionalnih parlamenta, jača uloga e, civilnog sektora i privatnog sektora. Dakle, konzultacije koje su već se poboljšale i na papiru i realnosti u odnosu na prošlost, mislim da imamo E, mogućnost da u budućim e, partnerstvima još više to ojačamo. Vidio sam tekst e, u mišljenju koje ćete donijeti danas podne i mislim da ono što je u tom tekstu zaista odgovara i našim razmišljanjima u tom području. Što se tiče poveznice između ciljeva održivog rasta, mislim da sam o tom već govorio. Ono, dakle, imamo okvir tih ciljeva održivog rasta, način na koji će se to e, pretvoriti u razvojne politike kroz europski konsenzus, a onda imamo geografski dio koji to treba prenijeti. Dakle, u tih 78 zemalja AKP-a, a to ćemo pokušati e, učiniti s ovim e, novim dijelom E, sporazuma nakon Kotonua. Što se tiče ovog, ove primjedbe gospođe predsjedateljice o e, sigurnosti, mislim da je to već sadržano u onome što je rečeno. Dakle, e, između e, sukoba i među zemljama, ušli smo u sukobe unutar zemalja i imamo nove paradigme koje više ne odgovaraju prošlim analizama, nego tu postoji nova dimenzija vezana za radikalizaciju i ono što vidimo u slučaju Nigerije, Boko Haram i ono što smo vidjeli u Somaliji u smislu Al-Shababa postoji ta nova paradigma e, nesigurnosti i sukoba koja je već uključena u naša razmišljanja i koja mora biti sastavni dio e, novog, e, novih razgovora o sporazumu iz Kotonua. Što se tiče fleksibilnosti financiranja, ja se potpuno s vama slažem. Ponekad nam je to vrlo E, teško pristupiti tom novcu zato što su oni e, nekako zamrznuti u nekim programima i e, prijenos tog novca nije fleksibilan. Međutim, ako evaluacija pokaže da ta dugoročna stabilnost, dugoročna usredotočenost ima i određene prednosti jer nas drži usredotočenima na ono što je zaista važno i spriječava da iz godine u godinu velike količine novca prebacujemo s lijeva na desno, ovisno o tome e, koje su e, tragedije u tom trenutku aktualne. Ako sada pogledamo migracijsku krizu, čak i ako je to e, postala nova politička tema na prvo mjesto na dnevnom redu, mi se pokušavamo usredotočiti i na razloge te krize međutim to nije u sukobu s onim e, programiranim novcem, namijenjenim novcem. To zapravo odgovara onome što bismo trebali činiti e, u smislu rješavanja e, glavnih razloga krize. To nam omogućuje određenu fleksibilnost, ali ne trebamo jedno cijelo reprogramiranje e, vezano za reviziju u srednjoročnom razdoblju gdje ćemo napraviti neke prilagodbe. Ali naravno trebamo određenu fleksibilnost jer se slažemo da je ovaj sustav prekrut i to je jedan dio ovih e, pitanja e, o kojima ćemo razgovarati u ovom reviziji sporazuma iz Kotonua. E, pitanje gospodina Prede vezano za PCD. Naravno, to je e, jedan od načina na, kojima, na kojim ćemo integrirati u ovaj novi sporazum e, iz Kotonua taj okvir ciljeva održivog rasta. Već mislim da imamo određeni, e, e, određene razmišljanja o PCD-a. Mislim da imamo i evaluaciju koja je jedna od najboljih, ali još uvijek treba mnogo toga učiniti. Dakle, pokušao sam e, razgovarati u ovom ograničenom vremenu o svim pitanjima. Hvala vam lijepa na ovom sveobuhvatnom odgovoru i tome što ste reagirali na sva pitanja. Što se tiče ovog sporazuma, e, tu se radi ne samo o okviru, nego i o budućoj perspektivi, e, a to je nešto o čemu ćemo još razgovarati. Zahvaljujem gospodinu Dunsu na tome što je sudjelovao na ovom sastanku. A danas popodne ćemo glasovati o izvještaju e, kolege Noizera. Sada prelazimo na članak peti, na točku petu našeg dnevnog reda povećanje učinkovitosti i razvojne suradnje. Ako e, netko odlazi, molimo da to učini e, tiho. Prelazimo dakle na petu točku, povećanje učinkovitosti i razvojne suradnje. Izradit ćemo izvješće na vlastitu inicijativu na ovu temu. Izvjestitelj će biti gospodin Preda. Osim toga, Kasnije tijekom ove godine održat će se vrlo važna konferencija u Nairobiju od 28. studenog do 1. prosinca, a ta konferencija je praktički nastavak aktivnosti koje su provedene ranije. Iznijeću nekoliko informacija o ranijim aktivnostima kako biste točno znali zašto razgovaramo o povećanju učinkovitosti razvojne suradnje. 2005. Europska unija je usvojila Parišku deklaraciju o učinkovitosti pomoći i tu je definirano da postoji pet načela koja su iznimno važna za učinkovitost pomoći E, vlastita odgovornost e, svake pojedine zemlje, usklađivanje s prioritetima i sustavima zemalja, koordinacija donatora, usklađivanje, naglasak na rezultatima, uzajamna odgovornost. Potom 2008. E, u Akri je dogovoreno da je program iz Pariza dobar, međutim da treba više učiniti što se tiče preuzimanja vlastite odgovornosti kako bi E, razvojna suradnja bila sveobuhvatnija i uključivala sve dionike, e, te kako bi se mjerili rezultati, poboljšale e, sposobnosti pojedinih zemalja da vode i upravljaju vlastitim razvojem. Potom je sljedeći korak bio forum na visokoj razini u Bosanu u prosincu 2011 i kao rezultat toga osnovano je globalno partnerstvo za učinkovitu razvojnu suradnju. E, premješten je naglasak na širi koncept razvojne učinkovitosti. E, mi smo u Busanu imali svoje predstavnike i izvjestitelj u to vrijeme je bio kolega Dan Preda. E, sada se pripremamo za sljedeću konferenciju. Imamo dva gosta E, na ovom sastanku e, prvi gospođa Nadine bosa voditeljica globalnog partnerstva i politike, odnosno odjela OECD-a za globalno partnerstvo koja sudjeluje u pripremama za konferenciju na Irobiju, a također priprema izvještaje o napretku OECD-a o tome kako osigurati da razvojna suradnja bude učinkovitija. E, hvala što ste došli. Osim toga, s nama je gospođa Zuzana Slatkova, e, koordinatorica za politike i e, zagovaranje u e, nevladinoj udruzi, odnosno platformi Concord. S nama su i kolege iz uprave devko Ne znam, želi li kolega Preda nešto reći prije nego što dam riječ našim gostima, kasnije. Dakle, kao što sam rekla, mi ćemo pripremiti izvještaj na vlastitu inicijativu o ovoj temi prije konferencije u Nairobiju. Tako da je ovo vrlo važan e, sastavni dio naših aktivnosti u sklopu novog e, koncepta nakon Kotonua i provedbe e, održivih razvojnih ciljeva. Gospođo Bosa, izvolite. Hvala lijepa. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje. Dolazim iz OECD-a i kao što mnogi među vama e, znaju, e, OECD je zajedno sa UNDP-om e, organizacija koja podržava program učinkovite razvojne suradnje. Čuli ste nekoliko informacija o ovoj temi u prošlosti, međutim e, dopustite da istaknem neke elemente koji su iznimno važni za razvojnu suradnju. Razvojna suradnja se dramatično promijenila u proteklim desetljećima, kao što znate. Važnost pomoći se smanjila u usporedbi sa privatnim e, resursima, međutim OECD-a prati e, razvoj situacije i potvrđeno je da su razvojna financijska sredstva najvažniji resursi za neke zemlje u razvoju. E, još jedan važan trend u ovom segmentu je e, to što je došlo do značajnih promjena e, što se tiče uloge privatnog sektora i privatnih e, zaklada koji e, nadopunjavaju e, javnu potporu. Ovaj trend doveo je do pripreme deklaracije iz Busana i kako bi bilo potpuno jasno, ta deklaracija potpisana je 2011. i obuhvatila je sve dionike, ne samo države, jer one su bile uključene u Parizu, nego su sada obuhvaćeni svi drugi dionici, privatni sektor, organizacije civilnog društva, e, filantropi, a cilj je razmotriti učinkovitost razvojne pomoći i vidjeti na koji način dati specifični doprinos temeljem vlastitih e, konkurentskih prednosti. Svjesni smo toga da privatni sektor i njegov doprinos funkcionira na drugačiji način od e, država ili organizacija civilnog društva i zato je došlo do daljnjeg razvoja načela iz Pariza jer e, tada je definirano pet načela koja su ovdje relevantna, a iznimno veliki naglasak stavlja se na usklađivanje e, sa e, sustavom e, opredjeljenost rezultatima i odgovornosti. Međutim, postoji novi element, uključivo partnerstvo, postoji odlučnost da se učinkovito surađuje i da se koriste konkurentske prednosti svakog dionika. Postoji još jedan važan rezultat e, sastanka u Buzanu, a to je uspostava globalnog partnerstva za učinkovitu razvojnu suradnju. Mnogi od vas pitaju što je to globalno partnerstvo za učinkovitu razvojnu suradnju. Zapravo je riječ o tijelu koje ima zadatak pratiti učinkovitost razvojne suradnje. To tijelo objedinjuje E, predstavnike koji su relevantni za ovo područje kako bi vidjeli koji je napredak ostvaren, koji izazovi postoje i što se još može učiniti u pogledu e, ostvarenja ciljeva razvojne potpore, a zato postoje i e, okviri za praćenje. Postoji deset pokazatelja koji se koriste kako bi se vidjelo kako funkcionira razvojna suradnja koristili se proračun nenamjenski, koristili se sustav e, iz svake pojedine e, države e, i drugi pokazatelji, a to je iznimno važan napredak, jer u sklopu ovog okvira dobivaju se podaci i sve ono što se predstavlja razvojnoj zajednici redovito, a s ciljem preispitivanja i poticanja uzajamne odgovornosti. Riječ je o dijalogu između razvojnih zemalja, i e, drugih dionika provjeravamo što je potrebno poboljšati i ispunjavamo li svoje ciljeve. E, moram reći da u kontekstu programa za 2020. javlja se pitanje jesu li ove odluke još uvijek važne, jesu li ova načela važna. Spomenuli ste konferenciju koja će se održati u studenom i prosincu u Nairobiju. Tada će se ponovno sastati dionici kako bi provjerili kolika je razina učinkovitosti razvojne suradnje. To će ponovno biti e, velika konferencija. Postavlja se pitanje kakvi će biti rezultati te konferencije i koliko će ona biti relevantna u ovom kontekstu. E, naravno, e, još uvijek postoje otvorena pitanja koja su ovdje bitna i navela bih e, nekoliko razloga zbog kojih smatramo da je jako važno da svi relevantni dionici sudjeluju u konferenciji u Nairobiju. Kao prvo, glavni tajnik OECD-a govori o tome da e, način na koji se definira put e, kojim se ostvaruju ciljevi e, treba preispitati. Jako je važno definirati ciljeve koje želimo ostvariti jer na taj način prisiljevamo dionike i države da ostvaruju napredak jer njih, njihovi partneri, njihovi birači procjenjuju u svjetlu rezultata koje ostvaruju e, što se tiče postavljenih ciljeva. Naravno, tu je jako važan kontekst odgovornosti. E, zemlje u razvoju moraju e, polagati račune i pokazati rezultate. Na tom sastanku postojaće i prilika za dijalog na visokoj razini kako bismo utvrdili koje su sporna područja gdje trebamo ostvariti veći napredak i tu treba pokazati odlučnost. I sve mi znamo da je jako važna opredjeljenost i odlučnost što se tiče suradnje, a i Nairobiju. u Nairobiju ćemo moći pokazati na koji način e, možemo e, našu e, suradnju učiniti učinkovitijom. Iznimno je važno da se o tome pregovara jer razvojna suradnja još uvijek se smatra iznimno važnim instrumentom za ostvarenje održivih razvojnih ciljeva. E, to su dakle e, razlozi zbog kojih je važno da budete prisutni u Nairobiju. Postoji ovdje još jedno pitanje. E, pitanje je koliko smo uspješni što se tiče ostvarenja učinkovitosti, ostvarujemo li svoje rezultate. Kao što sam spomenula, globalno partnerstvo prati situaciju svake dvije godine i prati izvršenje obveza E, mogu potvrditi da je došlo do napretka, a u sklopu praćenja vidimo rezultate da je došlo do strukturnih promjena što se tiče ponašanja partnera. E, u većini zemalja e, postoje okviri unutar kojih je potrebno uskladiti razvojnu pomoć sa sustavom u pojedinoj zemlji. Naravno, nije prijeporno da je usklađivanje sa sustavom u pojedinoj zemlji e, značajan rezultat što se tiče jačanja učinkovitosti. Osim toga, u sklopu praćenja e, vidimo da više od 80% rezultata je povezano sa pitanjem e, predvidivosti i ostvarenja ciljeva unutar proračunskog okvira. Međutim, još uvijek postoje neka otvorena pitanja što se tiče planiranja, ali napredak je ostvaren. Osim toga, e, više od 80% razvojne pomoći nije povezano e, sa određenim preduvjetima, nabavom, i tako dalje, a osim toga e, svi e, dionici rade na promicanju e, civilnog društva. To su neki od primjera koji govore o tome da je jačanje razine učinkovitosti važan napredak jer na taj način ostvarujemo zajedničke ciljeve u pogledu samog napretka koji, e, ako gledamo same brojke, nije uvijek prisutan, iako je očito da je došlo do pomaka. Znači li to da u Nairobiju možemo e, reći da je sve u redu, da ne postoje otvorena pitanja? Ne. E, program za razdoblje nakon 2020. je okvirni program i tu postoje određene implikacije. Postoje obveze koje su preuzete i tu je ostvaren e, napredak u odnosu na 2016. ali općenito možemo konstatirati da smo došli do jedne prihvatljive razine u pogledu ostvarenja ciljeva. Međutim, e, problem predstavlja stagnacija. Da, došlo je do napretka što se tiče usklađivanja, predvidivosti. E, međutim, e, tijekom godina postupno dolazi do stagnacije i zato je potrebno ostvariti jedan bitan pomak, odnosno skok kako bismo krenuli korak dalje u pogledu razvojne suradnje. I zato neki od inika govore o nedovršenom poslu. E, postoje obveze što se tiče usklađivanja, što se tiče ciljeva, a sada smo došli u drugu fazu i došao je trenutak da krenemo korak dalje i unaprijedimo utjecaj i učinak koji proizvodi razvojna suradnja. To je izazov s kojim ćemo se suočiti u Nairobiju. Drugi izazov e, o kojem će biti riječi je sljedeći. Sve više se bavimo ovim načelima i ljudi sve više dolaze do zaključka da se to e, ne odnosi i ne utječe e, previše na javne subjekte. Temeljem e, deklaracije iz Busana uključeni su svi subjekti i svi dionici i zato je iznimno važno pitanje na koji način e, maksimalno iskoristiti angažman e, privatnog sektora. Svi mi znamo da financiranje ostvarenja razvojnih, održivih razvojnih ciljeva nije moguće bez udjela privatnog sektora. Međutim, angažman nije dovoljan. E, I putem društvene odgovornosti poduzeća i drugih instrumenata važno je dati povećani doprinos i povećati financiranje privatnog sektora. Ima jako puno dobrih primjera kako se može povećati sudjelovanje privatnog sektora putem smanjenja rizika u sektorima koji nisu rentabilni ili putem ostvarenja partnerstva sa privatnim sektorom koji sudjeluje u nekim područjima u kojima situacija nije najbolja. Postavlja se pitanje na koji način koristiti instrumente na najbolji mogući način. I na posljedku, treći izazov koji je definiran u sklopu globalnog partnerstva za daljnje aktivnosti je pitanje uspješnosti partnera za razvojnu suradnju. Moramo osigurati da globalno partnerstvo bude dobro pozicionirano i osigura dobre informacije za međunarodnu zajednicu o uspješnosti razvojne suradnje. Trebamo vidjeti na koji način e, povećati udio privatnog sektora i doprinos. Zaključno bih rekla da će se na konferenciji u Nairobiju preispitati sva ova pitanja. Svi sudionici će biti sa stolom, imat ćemo priliku vidjeti koliko smo uspješni, e, gdje postoje zastoji, a nadamo se da će u sudjelovanje najviše razine što se tiče predstavnika država i privatnog sektora možemo ostvariti rezultate i unaprijediti E, doprinos e, razvojne suradnje. Hvala vam lijepa. Um, Hvala vam za sve obuhvadan e, prikaz toga što će se događati u Nairobiju i da smo saznali kako se ove sve globalne konferencije uklapaju jedno drugo. Sada ću dati riječ Suzani e, Slokovoj koja je iz Konkorda koja će nam reći o nevladim organizacijama i kako oni djeluju u civilnom društvu. Ja radim za Konkord, to je Evropska konfederacija koja predstavlja 28 nacionalnih partvora za razvoj nevladinih e, udruga. Sve zajedno mi predstavljamo 2600 evropskih vladinih udruga. Mi blisko surađujemo sa svim, e, u svim procesima od Parizma i također smo uključeni u globalno partnerstvo za e, učinkovitu suradnju i za učinkovitost eh, razvoja. Kao što se, ćete se prisjećati, ovdje sam bila prije dvije godine prije Meksika i dala sam vaše viđenje stvari za vašu raspravu o učinkovitosti razvoja. A sada bih eh, rado rekla što se dogodilo od sastanka u Meksiku. Napravila jednu inventuru E, razvojna očekovanost je bila jedna od prioriteta Ruske unije prije Meksika kao i za e, summit SDG. E, u Adis Abebi smo se obvezali poštovati ove principe razvoja i prepoznati ciljeve globalnog partnerstva. No, Concord je zaključio da je Europska unija propustila priliku da e, učini razvojnu učinkovitost globalnim standardom. Istina je da je razvojna učinkovitost došla sa o, iz osam tokova, ali principi demokratske demokratičnosti, transparentnosti e, E, odgovornosti trebali su biti e, e, relevantni za sve razvojne tokove. Da vam dam primjer. Princip demokratskog vlasništva. Što je to zapravo? Da li je to da se moramo brinuti da razvoj bude koordiniran i da bude pod uh, strategija razvoja koje dezeniraju i, vlasnici su im ljudi iz država u razvoju. je ovaj sastanak je sada vrlo važna, važni izazov. Ovi ciljevi moraju ostati vrlo važni za razvoj. Ovaj e, izazov će biti na vrhu dnevnog reda. Ovo je prilika da se e, dogradi prošla obećanja, uključujući pomoć e, obećanja takozvane nezavršnih poslova iz Pariza i Akre. Mi želimo učvrstiti i pojačati njihovu implementaciju. Samo kao podsjetnik, nema drugoga monitoringa, e, praćenja, učinkovitosti e, okvira i stoga bismo se morali podsjetiti razloga zbog čega postoji gpds To je u u paragrafu 36 našega partnerskog ugovora. To je nešto što podupire i osigurava e, e, da se dijele znanja, da to ne bude na uštrb e, odgovornosti i svrhe odgovornosti. Znači najvažnija odgovornost u tome. Nadamo se da će druga, e, drugi krug monitoringa biti e, prilika da se napravi revizija postignutoga, ali ne samo ako se to temelji na podacima i objektivnoj analizi, a kad dođe do ne dovoljnog e, napretka, e, države moraju same sebe korigirati da e, opet se vrate na pravi put. Što radi Concord? Concord svake godine prati što se događa u Europskoj uniji i cijeloj Europi i svake godine objavljujemo izvješće, ovo je zadnje izvješće koje smo objavili, to već radimo 11 godina, znači imamo već puno iskustva što se tiče ishoda prošlih godin, prošle godine to je u izvješću i također pokazuje što će se dogoditi ove i što će biti objavljeno u ovogodišnjem izvješću. Naše istraživanje pokazalo je da većina europskih zemalja smatra obećanje iz Pariza nešto što ih obavezuje, no od e, sastanka Busanu je to E, bilo e, Više od pola država Europske unije želi to staviti u svoje vlastite e, razvojne strategije i čak i ako to naprave, te mjere se ne sprovode u dijelo. Njemačka ima odjel za učinkovitost, Italija, Austrija i Rumunija E, su ove mehanizme u, uključili u svoj zakon o razvojnoj suradnji. Italija je jedini dobar primjer kako e, to napraviti jer Italija ima nacionalno vijeće za koordinaciju razvoja koja ima radnu, stran, e, radnu skupinu za učinkovitost razvoja. Luksemburgu ima službeni akcijski plan za razvojnu učinkovitost. Slovačka i Španjolska, na primjer, primjer, su uključile u, u svoju razvojnu strategiju samo neke principe razvojne učinkovitosti. Pozitivna je stvar da većina država Europske unije je napredovala e, u pogledu dvije zajedničke strategije Europske E, unije koje su proizašle iz Meksičke konferencije, a to je važno za programiranje rada Evropske unije. Ono što vidimo u Evropskoj uniji je da e, su prioriteti na, u privatnom sektoru E, zapravo razvoj je kao ključni faktor e, koji se spominje ispred Nairobija. Udruge civilnog društva nemaju puno prilike da se angažiraju e, širom svijeta, a vrata se otvaraju privatnom sektoru. tradicionalni čimbenici su, su oni koji su odgovorni i to je tradicionalno, a manje se daje prilike privatnom sektoru, donetori u Europske unije moraju se pobrinuti u Meksiku da, da se da udovelje E, principima e, koji su već vremenom testirani, a odnose se na e, razvojnu učinkovitost. Što očekujemo da će Concord napraviti u Nairobiju? Prije Nairobija mi očekujemo od Europske unije da se složi sa ambicioznim zajedničkim stajalištom tako da budemo sigurni da ćemo da će napredak se ubrzati i da će se u stvarati partnerstva. To se ne može napraviti bez e, dnevnog reda. Kako e, će to Evropska unija napraviti? U sažetku Evropska unija mora poštovati svoje obećanja da će podržati e, učinkovito razvoj tako da potpuno sudjeluje u izvješćima o napretku sporazuma iz Busana da podržava e, države Europske unije koje žele uključiti principe Busana e, redovito, a barem svakih 24 mjeseci i e, pobrinuti se da se prati e, napredak u obostranoj odgovornosti. Kako bi ovo sve zaživjelo u praksi, Europska unija mora ojačati kapacitete e, praćenja e, primjene načela iz Busana. Još jednom vas podsjećam da ovaj okvir uključuje i civilno društvo i druge dionike i da pojačava zajedničku i obostranu odgovornost kako bi se promovirao dijalog među državama partnerima. Mi vjerujemo da je vrlo bitno, ako ne i krucijalno, da zajedničko razgovaramo o ishodima GPDC-a E, izvješća o monitoringu, e, izvješća Europske komisije o ispunjavanju načela e, razvojne učinkovitosti i naše izvješće o tome. Stoga od vas kao članu Evropskog parlamenta molimo da zamolite Evropsku komisiju da organizira E, razmjenu različitih dionika na europskoj razini prije Nairobija i poziva vas na lansiranje ovoga izvješća 28. listopada, a to će biti otprilike mjesec dana prije e, sastanka u Nairobiju. Hvala. Predstavnica Europske komisije ovdje, da ćemo reći ne sada, malo kasnije. E, pa ćemo čuti što komisija e, e, namjerava napraviti. A sada ću prvo dati riječ gospodinu Predi, a onda ostalim kolegama koji su tražili riječ. E, hvala gospođo predsjedateljice. Hvala na onima koji su predstavili prezentacije. Želio bih komentirati kontekst prijedloga imamo vla, e, izvješće na vlastitu inicijativu o učinkovitom razvoju i postoje neke stvari koje treba uključiti u e, ovo izvješće. Nešto toga ste već rekli. Mislim da je to važno. E, tokom prethodnog termina bio sam izvjestitelj e, za e, sve oblike učinkovitosti. Kao što ste rekli, to je dovelo do partnerstvu E, iz Busana. U to vrijeme smo još uvijek razmišljali o konceptima. Sjećam se rasprave koju smo imali u to vrijeme kad smo se pitali da li bismo mm, trebali proširiti e, učinkovitost i na razvoj i da zapravo e, razmislimo o tome kakvi su rezultati postignuti pet godina kasnije, sada je 2016 rasprave su se donekle proširile i sada govorimo o u razvojnoj, razvojnoj učinkovitosti. Iz te perspektive naravno došlo do napretka. U Busanu su data obećanja, želimo e, sagraditi ono što već postoji pod akronom da dobave međunarodne standarde za E, učinkovitost u pomoći koje se odnosi na sve koji su uključeni. E, Postavljeno su načela, a to je uključivalo vodstvo u državama, korištenje razvojnih strategija i e, pristup koji se temelji na rezultatima. Također smo željeli biti sigurni da ćemo se po E, pozabaviti e, siromaštvom i nejednakošću u zemljama u razvoju. Također smo stvorili partnerstva na, koja su se temeljala na e, obostranom poštovanju. Sve, sva ova načela su vrlo važna. Busa je predstavljena predstavljao napredak. E, Sudionici u razvoju su bolje uključeni u civilno društvo je također bilo važna točka o svemu i sve ove druge stvari koje ste upravo spomenuli. Buse je naglasio ključna pitanja za razvoj, demokraciju, ljudska prava i potrebu da se e, stvori učinkovit ta administracija. To je vrlo važno jer želimo imati institucionalne mehanizme koji će poduprijeti dijalog i tako da on bude učinkovit. Također imamo ovo globalno partnerstvo koje bi trebalo postići dobre rezultate. Busan, e, deklaracija iz Busana e, je donijela, dovela do e, promjene u paradigmi. Željeli smo imati do, imati promjene kad e, smo govorili o suradnji za razvoj, imali, e, željeli smo imati model koji će se baviti partnerstvom, koji će se usredotočiti na e, razvojnu učinkovitost. A sada ćemo imati sljedeći sastanak, drugi sastanak koji će kao što ste rekli, se dogoditi krajem godine u Nairobiju i stoga je vrlo važno za Europski parlament da se ponovno pozabavi svim ovim pitanjima. Ne samo zato što želimo biti sigurni da e, dođe do nastavka cijele priče, iako mislim da je to važno, Obećanja u Busanu moraju se provesti u djelo, ali također smatram da je važno jer je to povezano sa e, e, provođenjem u dijelom ciljeva održivog razvoja trebamo postići i financiranje za učinkovito e, razvoj i suradnja u tom pogledu je nešto što je vrlo bitno. Evropska unija je odigrala vrlo veliku ulogu jer se pozabavila učinkovitošću i suradnjom i to na dobar način. Također igra važnu ulogu u dnevnom redu 2030. 30. A zatim govorimo o rukovodstvu i vođenju. Moramo e, porazmisliti o vezama i sinergijama koje su nam potrebne. To je sve, ne, e, o tome će se razgovarati u Nairobiju. Evropska unija je učinila napore da poveća transparentnost, da poboljša zajedničke programe i da se pozabavi problemima konfliktnih zemalja i zemalja koje su ranjive. To je sve dobro do određenih rezultata. Mi moramo to sve prepoznati i priznati. Kao što sam već rekao, mislim da vrlo često ne prepoznajemo ono što smo postigli. U ožujku 2015. godine smo imali jedan tekst koji je naglasio napreda koji, do kojeg je došlo došlo je do veće transparentnosti i vidljivosti. Možemo napraviti i više, moramo raditi vi, napraviti više. Moramo razmisliti o tome što možemo poboljšati kada govorimo o učinkovitosti pomoći i e, suradnji u razvoju. Ali moramo također vidjeti gdje ta pomoć već funkcionira. Moramo se prisjetiti da smo da sada imamo različiti pristup od onoga koji smo imali prije pet godina. Naslov ovoga izvješća bavi se učinkovitošću GPDC-a i e, implementacijom agende 2030. E, bavi se inkluzivnošću i e, onome što će se provoditi u djelo. Znači, inkluzivnost i djelovanje su vrlo važne točke, ali bih naglasio i važnost veza i sinergija SDG 17 poziva sve vlade i partnere da e, se pridruže ovom globalnom partnerstvu za razvoj. Imaćemo i financiranje tog e, kao podršku razvoju. Mislim da nam je potrebno dobro razmotriti kako možemo sve ovo postići. E, monitoring nakon Busana je nešto što treba pojačati i poboljšati. Moramo iznaći sinergije između onoga što je već učinjeno u e, primjeni Agende 2030 unutar Europske unije i unutar globalskog partnerstva. Ovo izviše je tek prvi korak. će mi veliko zadovoljstvo dobiti predloge od mojih kolega jer smo tek započeli svojim radom. Znači, zahvaljujem govornicima i vrlo ću rado čuti sve što moje kolege imaju reći. Mnoge su se kolege javile za riječ, znači žele sudjelovati u radu. E, Anne Leaves, Eleni Tukos, Šar Golans, Lola Sanchez, Hedi Hatio i Mari Hojbov. Da li se neko još želi javiti za riječ? Ja sam sad pročitala samo one koje imam na popisu. Ne, dobro, o, imamo vremena za sve ove ljude. Anelici, izvoli. Ja ću biti e, kratak. Hvala vam za sve e, informacije i o onome što ste rekli o procesu koji se je započeo u Bosanu i koji smo nastavili. Mislim da bismo trebali jasnije govoriti o pravim brojkama. E, sviđa mi se i pristup Konkorde da se e, vidi što već postoji u državama članicama i od čega se može nešto naučiti. E, zbog čega ne bismo naučili nešto od Italije koja već ima dobru praksu, kako to možemo e, e, staviti na evropsku razinu, tu moramo biti konkretni. Što se tiče prve izjave, želio bih nešto reći o E, onome e, što ste rekli o privatnom sektoru i njegovoj ulozi. Da, ja se slažem da privatni sektor mora činiti više, no vi ste rekli nešto zanimljivo, rekli ste nešto o financiranju e, za ciljeve održivog razvoja i okvire u kojem će se to odvijati. Kako ćemo e, napraviti programe ciljeva održivog razvoja? To moramo napraviti za svaku zemlju jer moramo vidjeti koji su im ciljevi. I prije prve izjave, e, što to znači za klimatski paket, jer želimo da svaka država nešto kaže e, o, o tome što to znači za žene i njihovo obrazovanje, za ravnopravnost spolova. Mi smo puno toga pametnog rekli, ali ne smijemo E, to uzeti zdravo za gotovo, već moramo razgovarati za državama, vidjeti koji su njihovi ciljevi i što to znači u smislu financiranja i to mora biti jedan od ciljeva. A Concord onda može vidjeti kako to možemo ispuniti, da imaju e, mehanizam monitoringa i da se vidi da se korak po korak ide pri, prema e, uspješnim rješenjima. Hvala vam gospodine Preda što ste otvoreni, što ste nas pozvali e, da se pridružimo ovom poslu. Možda bismo trebali imati i brainstorming da čujemo od kolega kako oni vide e, ovo sve. Ovo je vrlo dobra mogućnost prije Nairobija da e, unesemo vidljivost u sve što Europa želi poduzeti kao konkretne korake u ovome procesu. Hvala. Hvala, Elenica Kaos. E, hvala lijepa, govorit ću grčki. Hvala. E, θα ήθελα να πάω λίγο πιο πέρα E, želio bih e, krenuti korak naprijed od duha samog e, izvješća kojeg ste predstavili i tehnokratskog vladanja koje danas vlada. Dakle, hvala lijepa. Dakle, ono što sam rekao, želio bih otići malo dalje od e, samog izvješća i tehnokratskog e, stajališta koje danas postoji. A i od onoga što radimo u ovom odboru. Zahvaljujem na vašem izvješću. Ja sam bio u Buzanu i kada sam bio tamo izrazio sam iste bojazne kao i one koje ste ovdje e, istaknuli. Kada smo imali Concord, ja sam bio predstavnik različitih nevladinih udruga. Mislim da je to negdje zabilježeno. Međutim, moram reći da taj nedostatak učinkovitosti je vezan za činjenicu da e, na neki način zanemarujemo realnosti na terenu. Ne postavljamo si prioritete vezano za način kako razvijamo svoju razvojnu pomoć. Dati ću vam primjer, biti ćemo uskoro u Nairobiju. Ne smijemo se zatvoriti u naš centar za konferenciju i trebamo malo prošetati po Nairobiju, po slamovima i vidjeti e, realnost. Ako imate gastroenteritis, ne možete samo cijelo vrijeme dijeliti tablete. Morate ih spriječiti da piju vodu iz irigacijskih kanala i, ostalih e, kanala, jer postoje e, kanalizacije koje idu u tu vodu. a e, to dolazi iz e, svih voda e, koje dolaze iz slamova. I zato u društvima kažemo da svi moraju imati svoj glas. Ako postavite pitanje nekom liječniku u afričkoj zajednici, onda pitaće što trebate, oni će reći da trebaju laparoskopski sustav. Žele ali oni ne mogu e, operirati laparoskopski kada ne mogu operirati ni na tradicionalni način, ali morate uzeti u obzir njihovo iskustvo i znanje prije nego što im nudite stvari. Vlage nam stalno postavljaju pravne prepreke. Imamo e, projekte, deset projekata od oko 20 milijuna svakih, a samo deset zemalja je uspjelo pristupiti tim projektima. E, svi rokovi ističu, a to nisu Dakle, radi se o elektranama koje su termoelektrane, a ne solarne elektrane. Čak i u slučaju Ruande, gdje sam osobno bila uključena i pomogla sam im da napišu zahtjev, e, tu ističu rokovi, jer oni kažu da pravni okvir ne omogućuje e, njima da se prijave za to. Ako ne reformiramo njihove sustave kako bi mogli e, poboljšati e, e, zakonodavstvo svake zemlje kako bi ono moglo prihvatiti tu pomoć, onda se ti infrastrukturni projekti koji će omogućiti rast neće ostvariti i neće biti napredga u svakoj regiji. Možda će Egipat danas e, ispoštovati rok i moći dobiti pristup e, tim inovativnim sustavima koji su ponuđeni drugim afričkim zemljama. Naravno, to nije zemlja s kojom se obično bavimo. Dakle, ono što im treba je da e, pokažu da imaju projekte. Kada se nudi razvojna pomoć kroz središnju vladu, to nije oslobođeno ni korupcije, onda to ide u projekte koje se žele samo pokazati. Ja predlažem da idemo u male zajednice, u lokalne e, uprave koji imaju vrlo male projekte i koji su bazirani na infrastrukturi. Naravno, ja mislim da je učinjen napredak, ne mogu to zanemariti. E, smrtnost e, e, dojenčadi, smrtnost žena pri porodu, to je sve poboljšano. Poboljšano je i cijepljenje. Međutim, kada imate pacijenta koji treba dobiti besplatno liječenje za AIDS i pa taj pacijent mora šest sati hodati kako bi došao do autobusne stanice koje će onda opet, taj autobus će opet voditi, voziti e, šest sati do e, ambulante gdje se može e, testirati za HPV. Dakle, moramo imati, ako nemamo e, laboratorij koji će potvrditi da on ima HIV, onda on nikada neće niti doći do mjesta gdje se liječi. A mi dijelimo e, liječenje, odnosno pružamo liječenje tamo gdje ne postoji infrastruktura i zato moramo ići u regiju. To ne nude samo e, humanitarne organizacije ili privatni sektor ili Europska unija i onda mislimo da smo sada smirili savjest i da smo napravili ono što smo trebali. Ono što je važno da je da investiramo u obrazovanje ljudi i u poboljšanje njihovog zdravlja, a tamo moramo biti nazočni s našim tehnokratima, sa našim stručnim skupinama kako bismo osigurali da zaista ta pomoć dođe do korisnika. Hvala, Charles Gorens. Hvala gospođo, predsjedavajuća. Ova rasprava pokazuje da je rasprava o e, učinkovitosti razvoja i tehnička i politička rasprava. Danas smo razgovarali o nekim pitanjima a e, to su motivirali tehnički razlozi. Govorili smo o transparentnosti i usredotočenosti na rezultate. E, to je napredak. To znači da se koriste resursi. Mislim da smo ovdje zaista vidjeli napredak i da je OECD učinio dobru stvar kada je pokrenuo taj proces. To je dugi proces i od 1990. godina Radilo se o e, pionirskom poduhvatu te organizacije. Međutim, kada se radi o učinkovitosti, koristimo određene kriterije u e OECD-u kojima procjenjujemo napredak koji je učinjen u razvojnoj pomoći. E, govorimo o učinkovitosti, relevantnosti, e, djelotvornosti i o održivosti. To su različiti kriteriji koji se onda e, primjenjuju na razvojne politike. Ovdje govorimo o djelotvornosti, dakle pokušavamo dobiti više bolje rezultate s manje resursa sa pojednostavljenim pristupima, posebno kada se radi o usklađenosti i pokušavamo izbjeći e, isto tako preklapanja. Međutim, kako bismo bili učinkoviti moramo učiniti više. I zato Europska unija i naše partnerske zemlje u OECD-u su zapravo dio problema kao i dio rješenja. Mislim da je OECD učinio sve što je mogao kako bi poboljšao djelotvornost kada se radi o djelotvornosti, pogledali smo što može biti rješenje, što može biti uzrok problema. Međutim, glavni izazov pred nama je smanjenje nejednakosti. I kako bismo smanjili tu neravnopravnost ili nejednakost, trebamo e, e, pojednostaviti porezne sustave, a isto tako e, poboljšati pristup socijalnoj zaštiti kako bismo poboljšali djelotvornost, Moramo osigurati da svi gledamo na problem na isti način. E, neki podržavaju pristup socijalnoj sigurnosti, postoje razlike između e, siromašnih i bogatih zemalja, a isto tako ima razlika između samih e, siromašnih zemalja. Samo zamislimo u e, države i napredak koji je tamo učinjen. Zemlje G20. Države članice se ne slažu, a gotovo sve su članice OECD-a, zato OECD mora o tome razmisliti onda imamo Europsku uniju i s dužnim poštovanjem zahvaljujem vam na vašem izlaganju i zahvalio bih i Konkordu na njihovom, njihovom izlaganju. Međutim, mislim da zaista moramo učiniti više. Moramo sagledati metode, tehnike i e, same pojedinosti. Moramo ovdje otvoriti jednu političku debatu. To neće biti lak posao, a ne samo zato što, što će biti teško, nego e, moramo e, smanjiti razlike. Hvala Linda. E, zajednica donatora i neke zemlje u razvoju su prije deset godina potpisale sporazum o razvojnoj pomoći. Mislim da je nešto dobro učinjeno, međutim moramo isto tako pogledati što možemo poboljšati i to kroz sve faze primjene e, ovog, e, ove razvojne pomoći. E, ako pogledamo izvješće 2014. vrlo je teško vidjeti gdje smo napredovali zbog nedostatka informacija koje smo imali. I mala količina podataka koje smo imali pokazuje da su neke obveze ispunjene, posebno od strane nekih donatorskih zemalja. Kao prvo, agenda je postala manje ambiciozna. Vidjeli smo to u nekoliko prošlih e, godina kada smo se usredotočili na razvoj u Buzanu gdje, gdje smo e, postavili veliku raznolikost ciljeva. Isto tako nemamo dovoljno obvezujućih mjera. Dakle, ne postoji nekakva kazna za neispunjavanje uvjeta. A među donatorima e, u Europskoj uniji se, se, se njihov broj smanjio. U Busanu smo imali konkretnu ulogu tih donatora. Ali isto tako, e, kada pogledamo na razvojni odbor OECD-a, e, imamo primjer toga u Europskom konsenzusu za razvoj. Nedavno Europska komisija nije pokazala pravo vodstvo, niti je koja zemlja preuzela takvo vodstvo. Kada pogledamo situaciju s financiranjem, moramo osigurati veću djelotvornost. Kao što je rekao koordinator vezano za e, djelotvornost, ono što je najteže je promijeniti ponašanje. Istina je, neke zemlje su e, e, se bolje pripremile, međutim većina donatora nije e, unijela neke značajne promjene, nego samo kozmetičke promjene. Isto tako imamo promjene e, u vezi toga kako koristimo našu pomoć. Vidjeli smo proračunsku potporu koja je jedan način korištenja e, tih fondova. Dakle, to znači da se oslanjamo više na financijsku potporu i zajmove moramo vidjeti je li to zaista djelotvorno. E, tu imamo određene dvojbe, a isto tako postoji problem da nema dovoljno jasnoće e, smjera u kojem idemo niti e, sporazuma između onih koji su uglavnom uključeni. Izgleda da su ciljevi održivog razvoja otišli u pozadunu, a sada se više bavimo stvarima koje su od sekundarne važnosti. Vidimo da deset godina nakon ovog dogovora E, ima manje djelotvornosti. Međutim, ne znam što će biti u planu za 2030. godinu. Trebamo veće obvezivanje, trebamo osigurati da zaista možemo ići dalje. Ne smijemo zaboraviti glavna načela oko kojih smo se sporazumjeli u Parizu, a to je da moramo povećati djelotvornost razvojne pomoći za one koji žive e, u zemljama na jugu. Nadam se da gospodin Predak, kada će izraditi nacrt tog izvješća, će to uzeti u obzir. Nadam se da u ovom odboru ćemo učiniti sve što je moguće kako bismo osigurali da e, sastanak u Nairobiju bude uspješan i da sve ideje koje danas iznosimo će zaista se pretočiti u aktivnosti i da će razvojna pomoć zaista poštovati načelo djelotvornosti. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Ja sam također bila u Busanu kao ministrica e, razvojne pomoći za Finsku i jedno od glavnih e, napetosti na tom sastanku se odnosila na tome kako naglasiti važnu ulogu civilnog društva. Mislim da je to nešto što moramo e, i dalje potvrditi na sljedećem sastanku u Nairobiju. Posebno mislim da je izazov u tome da su tu uključene i zemlje BRICS-a. Mnoge e, južne zemlje su uključene gdje pojam e, sudjelovanja civilnog društva se možda ne, e, nije u skladu s našim standardima. I zato je izazov to što moramo, s kojim se moramo i dalje boriti. Mislim da je pozitivno u Buzanu bilo da da je Kina doprinijela e, zaključcima i zaista na kraju svega potpisala sporazum. Bilo bi mi zanimljivo čuti od naših govornika na koji način je u stvari sudjelovanje e, takvih BRICS zemalja e, promijenilo cijelu scenu razvojne suradnje. Mislim da je neizbježno njih uvesti u isti okvir a isto tako oni nekada naglašavaju drugačije standarde od onih na koje smo mi naviknuti. Druga važna stvar u procesu Buzana koji vodi prema Nairobiju jest da zaista moramo vidjeti e, na koji način su provedene ta načela iz Busana, koji su rezultati došli iz takozvanih e, building blocks ili e, cigli iz koje se gradilo, grad, gradio taj sporazum. Dakle, ranjive države koji rezultati su e, tu postignuti e, vezano za partnerstva za ranjive države. I drugo pitanje mm, o kojem nismo govorili u našoj raspravi u parlamentu je velika je velika e, važnost smanjenja rascijepkanosti e, te razvojne pomoći. Ima mnogo novca, međutim taj novac nekad ide u više smjerova i rezultati onda nisu osigurani. Da li je došli do smanjenja te fragmentacije ili rascijepkanosti te pomoći? To je jedno od pitanja koje ide našim govornicima. A ne možemo dovoljno naglasiti važnost e, potvrđivanja e, pristupa temeljenog na pravima. To nije bilo baš e, očigledno u Busanu zbog velikog sudjelovanja ljudi. Međutim, e, ovaj, ovaj, ovo globalno partnerstvo na razvojnim ciljevima je zaista važno i moramo raditi na tome da svi, sva ta načela iz Akre, Pariza i Busana budu zaista provedene. Hvala što ste nam e, objasnili i slabosti e, provedbe, jer mislimo da je jako važno imati e, provedbu na stalnoj razini. Hvala. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem na svim informacijama koje ste nam iznijeli. E, kao što je spomenuto, ta rasjepkanost e, ide u više smjerova, a ovdje bih željela istaknuti jedan problem koji me doista brine, a riječ je o aktualnoj raspravi o migracijama a to dovodi do toga da se sve više zanemaruje načelo održivosti i učinkovitosti i praktički se odustaje od toga. Mjere koje se provode u cilju suzbijanja migracija, namjerno kažem e, suzbijanja migracija, a ne upravljanje migracijama, sve više se trebaju financirati iz e, izvanrednih fondova, a te izvanredni fondovi popunjavaju se izvan europskog proračuna i stoga ne podliježu našoj parlamentarnoj kontroli. To je jedan aspekt. E, neovisno o načelu učinkovitosti. E, postoji obveza odgovornosti i polaganja računa i zato se javlja pitanje e, u kakvoj je to vezi sa načelom preuzimanja vlastite odgovornosti i usklađivanja. Osim toga, moramo konstatirati da u globalnoj strategiji koju je EAD podnio u lipnju izrijekom je navedeno da e, razvojne aktivnosti moraju biti fleksibilnije. I tu citiram, e, dugotrajni e, cikluse planiranja moraju biti fleksibilniji i moraju podlijegati posebnim odredbama. Jutro smo čuli od gospodina Dunsa da upravo pouzdanost financiranja i e, aspekt prognoza predstavljaju nešto što je pozitivno, a sada želimo ići u smjeru fleksibilizacije. Pitam se u kojoj mjeri je to spojivo i je li partnerstvo u sklopu razvojne suradnje nešto što osigurava ravnopravnost ukoliko mi e, naglo donesemo odluke o financiranju određenih zemalja, a onda iznenada e, obustavimo to financiranje. E, bila bih zahvalna ukoliko bi se osvrnuli i na ta pitanja u našem izvještaju, a osim toga e, kako bismo mogli provesti program za razdoblje do 2030. treba nam veća razina suradnje i učinkovite razvojne koordinacije, a ne manja. Hvala. Zahvaljujem. A sada dajem riječ komisiji. E, dajem sada riječ e, voditelju odjela, odnosno voditeljici odjela u DigiDevcom. E, hvala. Nekoliko riječi o tome E, kakva je situacija što se tiče naših priprema za Nairobi. E, komisija sudjeluje u upravljačkom odboru e, gpd i predstavljamo skupinu Europske unije i uskoro će se definirati su predsjedatelji jer je upravljački odbor donio odluku da će postojati rotacija između organizacija civilnog društva i drugih dionika. E, u suradnji sa vijećem radimo na pripremama i unaprijed e, smo zahvalni na izvještaju parlamenta što se tiče stajališta. Osim toga, veleposlanik Mal je u ime Kenije pripremio jedan dokument i smatramo da je taj dokument iznimno važan jer e, mora postojati e, velika razina ambicije u e, sklopu provedbe programa za razdoblje do 2030. Mm, tu moraju biti sadržana osnovna načela o kojima smo danas govorili. Ali smatramo da primjeri sa humanitarnog samita sadrže diferencirani pristup e, ovisno o specifičnostima pojedinih skupina, a to je nešto što trebamo razmotriti kao mogućnost za daljne aktivnosti. E, skupine donatora e, iznimno su prisutne u sklopu globalnog partnerstva, ali privatni sektor mora više doći do izražaja, isto tako brzo rastuća gospodarstva i zemlje srednje razine dohotka. Znamo da postoje velike razlike u globalnom okruženju i sve su to subjekti koji e, se više moraju uključiti u globalno partnerstvo i stoga moramo pronaći načine kako ih uključiti. Osim toga, treba nam e, uključiv pregovarački proces što se tiče novog dokumenta, e, ne samo da se bazira na New Yorku, nego na raznim geografskim područjima na koja se ova pitanja odnose. I zato smatramo da ima jako puno posla koji predstoji što se tiče predstojećeg dokumenta. E, imat ćemo jedan nacrt sredinom rujna i očekujemo i da će ovaj odbor biti iznimno aktivan i da će se tim dokumentom baviti zajedno s nama. Predsjedništvo će raditi na pripremi zaključaka vijeća E, i to prije sastanka na visokoj razini. To će biti vrlo važno, a isto tako je važna koordinacija sa državama članicama. Organiziramo tehnički seminar e, sredinom, odnosno krajem rujna, kako bismo razgovarali o različitim temama i područjima u kojima moramo nastaviti aktivnosti. Osim toga, bavit ćemo se izvještajem o praćenju, moramo vidjeti kakva je pozicija komisije i što je sa državama članicama i njihovim obvezama. E, to ćemo raditi na isti način kao što smo to radili prije 24 e, mjeseca, a sve to moramo obaviti prije Nairobija. Postoji još jedno pitanje koje je iznimno važno u sklopu priprema za Nairobi, a isto tako nakon Nairobi, a to je mandat globalnog partnerstva. E, moramo preispitati to pitanje i moramo osnažiti poveznicu sa provedbom programa za 2030. Moramo jačati načela učinkovitosti, ali veći naglasak mora biti na provedbi na razini pojedinih država. Moramo osigurati da pitanje praćenja, kao što je o tome govorila kolegica iz OECD-a, se nastavi, a poveznica sa programom za 2030 se mora osnažiti. To mora osigurati snažan doprinos odgovornosti za program za 2030. Smatramo da Moramo razgovarati o opsegu, komplementarnosti i radnim aranžmanima što se tiče aktivnosti globalnog partnerstva za učinkovitu razvojnu suradnju. Spomenula sam globalni izvještaj, a u sklopu priprema za plenarno zasjedanje e, važan je i zastanak na visokoj razini. E, iznimno smo angažirani i dalje ćemo biti angažirani u sklopu aktivnosti praćenja koje se odvijaju svake dvije godine, a sudjelujemo i u različitim e, elementima inicijative iz Busana i što se tiče e, partnerstva i zajedničkog programiranja. E, nedavno su doneseni zaključci vijeća u napređenju zajedničkog programiranja. Osim toga očekujemo e, veću razinu učinkovitosti zajedničkog programiranja, to će biti sastavni dio novog konsenzusa za razvoj. Pratit ćemo e, programiranje, metode za poboljšanje suradnje to bi bile sasvim kratko najnovije informacije o sadašnjoj situaciji. Hvala lijepa. Postavljeno je nekoliko pitanja. Gospodin Gorens želi nešto pitati komisiju. Izvolite. Hvala lijepa. E, primjećujem da nemamo ovdje predstavnika službe za vanjsko djelovanje. Naravno da se tako nešto može dogoditi, ali nas bi ipak zanimalo e, postoji li podudarnost e, između e, stajališta komisije i službe za vanjsko djelovanje. Odgovor komisije da. Tu postoji podudarnost, posebno što se tiče zajedničkog programiranja. Tu možete biti mirni. Zahvaljujem. A sada dajem riječ gospođi Bosa, a nakon toga i gospođi Zlatkovoj. Hvala lijepa. Čuli smo jako puno komentara, zapravo više komentara nego pitanja i zahvalni smo na tim komentarima koji se odnose na aktivnosti koje provodimo i unaprijed se veselimo vašim daljnim sugestijama što se tiče unapređenja naših aktivnosti. E, gospodin Lici je rekao da moramo biti otvoreni i glasnije govoriti o izazovima s kojima smo suočeni i o tome što još trebamo e, raditi. Osim toga spomenuto je da nemamo dovoljno informacija, međutim e, tu se moram usprotiviti. Globalno partnerstvo zapravo ima zadatak da prati i dokumentira napredak i izazove koji postoje u određenim područjima. Postoji izvještaj o praćenju koji je izrađen 2014. U njemu su sadržane informacije o napretku i izazovima a sada se priprema sljedeći izvještaj o praćenju koji se izdaje svake dvije godine. E, I to je zapravo jedino mjesto i jedina platforma gdje e, su obuhvaćene informacije o suradnji i e, tu se definiraju isto tako područje gdje postoje nedostaci i gdje postoji prostor za poboljšanje. I stoga vas pozivam e, da proučite te izvještaje i tu ćete naći informacije o tome kako funkcionira razvojna suradnja. E, riječ je i o političkom pitanju, tako da su neke informacije i poruke ispuštene. Međutim, sada želimo biti konkretni i osim toga željela bih e, nadopuniti, odnosno usprotiviti se u određenoj mjeri onome što je rekla Zuzana. Slika zapravo nije tako loša. Ne želim reći da je ružičasta, ali u razvojnoj e, suradnji teško ćete uopće naći partnera koji nije spreman staviti naglasak na rezultate i ostvariti usklađenje sa sustavom, jer takvo ponašanje više nije prihvatljivo u sklopu e, globalnog partnerstva. E, ne znači da smo 100% ostvarili sve ciljeve što se tiče temeljnih načela, ali barem znamo da što se tiče većine pokazatelja približavamo se e, željenom cilju. Postoje određena područja gdje stagniramo, a riječ je o strukturnim e, promjenama. Tu se ne radi o obvezama, radi se o predvidivosti razvojne pomoći. Ako neka zemlja ima sustav koji joj ne omogućuje da objavi informacije o obvezama tijekom godina. Tu se više radi o strukturnim promjenama koje je potrebno provesti u pojedinoj zemlji i to su zapravo ona pitanja s kojima smo suočeni što se tiče samih rezultata. E, kako bismo ostvarili onaj kvalitativni pomak, doista moramo pogledati gdje postoje izazovi, gdje postoje strukturna ograničenja, a to bi onda trebalo dovesti do novih obveza i načina za rješavanje ovih problema. Osim toga postoji još nešto što je spomenuto. Postoji tehnički program, a postoji politička dimenzija. Spomenuto je pitanje učinkovitog poreznog sustava i učinkovitog sustava socijalnog osiguranja. U potpunosti se slažem s vama. Svi mi znamo e, da postoje problemi što se tiče domaćih e, resursa u sklopu razvojnog programa. To je zapravo e, prvi izvor razvoja. Međutim, svi mi znamo da je razvoj vrlo složen i tu imamo jako puno segmenata. Ovdje govorimo o ponašanju subjekata u sklopu razvojne suradnje. Ne možete očekivati da oni odmah riješe sve segmente politike i poreznu i trgovinsku. Svi mi znamo da postoje različiti komadići u ovom e, mozaiku koji će nam onda omogućiti da ostvarimo ciljeve iz programa za 2030. Znači li to da ne postoji potreba za razgovorom e, o povećanju razine učinkovitosti? Znači li to da ne moramo voditi računa o dodatnoj odlučnosti ljudi? Ne, to je vrlo važan element. Neki od vas spomenuli su problem rascijepkanosti. Ako se e, vratimo na onu situaciju od prije nekoliko godina, E, znamo da su postojale određene obveze i uloga globalnog partnerstva, dionika i drugih subjekata dovodila je do rasjepkanosti, a usklađenje sa prioritetima pojedine zemlje daje svoj doprinos rasjepkanosti. Da, postoje razna pitanja koja još moramo riješiti kako bismo ostvarili razvojne ciljeve, ali ovo je vrlo važan element e, što se tiče povećanja učinkovitosti i rješavanja izazova koji su akutni u nekim zemljama. E, prepustit ću Zuzan e, riječi da govori o ulozi civilnog društva. Da, postoji značajan prostor za civilno društvo. Smanjuje se uloga civilnog društva u smislu kritike ili pohvale državnoj ulozi. Ono što je ovdje važno je dijalog e, između pojedinih subjekata. E, uključeni su subjekti civilnog društva. Oni sudjeluju u globalnom partnerstvu i u savjetodavnom okviru u pojedinim zemljama. To jest značajan rezultat. To ne znači da ne postoje drugi izazovi u drugim segmentima. Međutim, ovdje bih željela ograničiti raspravu na e, područje o kojem je ovdje riječ. Neću sada pokušavati dati odgovor na sva postavljena pitanja. Netko od vas je postavio pitanje što se događa u krhkim e, državama. Znate da e, postoji dijalog i postoji platforma u kojoj e, u sklopu koje posrnule države sudjeluju u dijalogu o tome kako bolje surađivati i prevladati sukobe i postupno prijeći u e, stabilniju fazu. Ako želite mogu podijeliti s vama dodatne informacije o tome na koji način funkcionira u ovom kontekstu međunarodni dijalog. Željela bih reagirati i na komentar koji se odnosi na pitanje predvidivosti u pogledu dugoročnog financiranja i pitanja fleksibilnosti. Odnosno, um, moramo osigurati uh, da djelujemo na način da ne samo reagiramo na prioritete koji se pojavljuju u pojedinom trenutku. U zadnjih nekoliko godina naučili smo da je riječ o dugoročnom programu kada govorimo o razvoju. Nije to nešto što možemo ostvariti u tri ili pet godina, za to trebaju naraštaji. Očito su potrebne dugotrajne strategije, vizije i obveze. Međutim, to ne znači da možemo zanemariti fleksibilnost u odnosu na iznenadna pitanja. Recimo sada moramo reagirati na migracijsku krizu. To nije bio sastavni dio dugotrajne strategije i zato e, države moraju biti sposobne reagirati, moraju imati dugoročnu viziju, ali isto tako biti spremne reagirati na izvanredne izazove. I na posljedku moram reći da postoje izazovi na razini pojedinih zemalja. Naglasak mora biti više na provedbi na razini pojedinih zemalja. Globalno partnerstvo objedinjuje sve dionike i povezuje ih na globalnoj razini svake dvije godine, međutim to se temelji na aktivnostima pojedinih zemalja. Praćenje globalnog partnerstva se ne odvija e, globalno, nego na razini pojedinih zemalja i provedba na razini pojedinih zemalja je nešto što se ugrađuje u globalno praćenje. Angažmen civilnog društva u sklopu globalnog partnerstva je nešto što se odvija na razini pojedine zemlje i e, dijalog u kojem sudjeluje privatni sektor zbiva se na razini pojedinih zemalja. Znači li to da ne postoje izazovi? E, možda postoji opasnost da ćemo izgubiti zamah. E, mi moramo učiniti više. E, znači li to da postoji određena distanca međunarodne razvojne zajednice? Mora postojati mogućnost da podijelimo informacije o problemima i to je nešto što E, moramo tematizirati u Nairobiju. Moramo imati podatke koji će biti na raspolaganju u narednih nekoliko godina i oni će nam služiti kao podloga za raspravu. Hvala. Zuzan. Hvala je. Dobro je da će izvješće o monitoringu biti uskoro objavljeno. To će se povezati sa izvješćem parlamenta i vijeća i doći će do konkretnih sugestija i obećanja na temelju kojih ćemo napredovati. Vaši komentari su također dobar primjer sa terena. Također bih vas željela podsjetiti na e, pitanje predvidivosti. Oprostite. To je pitanje vrlo zanimljivo jer kao što se svi vi prisjećate, Europska unija je najpredljiviji e, donator. Mi planiramo svoj proračun za sedam godina, to nitko drugi ne radi, ali također smo dali obećanje 2001. koje traje do 2015. i odjednom mi smo se to obećanje ponovili konsenzusom svake godine se bavimo brojkama i koliko gledamo koliko je pomoći pružila Europska unija i ponovno dajemo obećanje svake godine do 2015. kad smo shvaćali da ne dostižemo ciljeve i postali smo jako kreativni sada. Pokušavamo ili postići sve što treba ili e, vidimo što se može na temelju proračunskih okolnosti, a ta crta je vrlo nejasna e, sve do 2030. Ali nije dovoljno, prekasno je, to je ono što smo naučili od prethodnih sedam europskih običajanja. To je nešto o čemu moramo ponovno razmišljati. Trebaju nam ciljevi koji će e, biti raniji, ne samo ciljevi koji treba postići do 2030. E, pomoć je jedna od sigurnih izvora. Za vrijeme financijske krize uopće ih nitko nije dodirnuo. Postoje drugi tokovi u svim državama u Europi koji e, nestaju, ali oni postoje za ljude u toj e, tim zemljama i postoje razlozi zbog čega postoje, a to je da se smanji siromaštvo. Ali ne radi se samo o brojevima, već i o učinkovitosti tih brojevima. Imamo već povećanja i monočela, znamo što moramo činiti. Ne moramo otkrivati toplu vodu, ne moramo se e, baviti čašom koja je napola puna ili napola prazna. Čaša mora biti puna i to što prije jer će biti prekasno za agendu za razvoj. E, svijet se e, mijenja ne samo krizom e, i seljeničkom krizom, već i drugim izazovima koje predstavljaju krizna područja. Hvala, hvala što ste nas po procitili da imamo probleme, neke su se stvari poboljšale napustili smo projekte i u posljednjih 15-20 godina smo vidjeli promjenu agenda, ali to traje čak i u našim državama u Europi e, treba vremena da se stvari e, promijene. Recimo, bivša područja e, gdje su postali ugljeno, koje bi trebalo mi je 30 godina da se promijene, 5-10 godina nije dosta, dosta i tu perspektivu treba imati i na umu. Hvala eh, svim govornicima koji su danas govorili, zahvalimo im. Gospodin Preda je morao otići, ispričava se ima drugi sastanak, ali on će napraviti nacrt svog izvješća predstavit će nam ga na sljedećem sastanku 10. listopada, a rok za amandmane je 17. listopad. Glasovat ćemo u e, studenom i usvojiti izvješće prije sastanka u Nairobiju. Dobro, idemo na zadnju točku, točku šest, a to je promidžba rodne jednakosti u području mentalnog zdravlja i kliničkih istraživanja. E, Sebastija, vi ste izvjestiteljica za ovo izvješće. Izvolite. Gospodin Sebastija, oprostite. Da, dobar dan. Hvala, gospođo predsjedateljice. Kao što svi znate, ovo je mišljenje koje pripremamo za izvješće o odboru za e, prava žena i rodnu ravnopravnost. To je odbor u kojem ja radim, član sam njegov i mm, imam dobre veze sa izvjestiteljicom to istog odbora. Patriarhalne veze ne odnose se samo na neke barijere koje postoje, već koje sprečavaju e, postizanje ravnopravnosti žena, naročito u javnim poslovima kao i svim drugim područjima e, društva uključujući znanost. A kada govorimo o medicini i medicinskim istraživanjima, vrlo je često slučaj da muškarci rade u toj profesiji a postoje neki fiziološki aspekti koji se ne uzimaju u obzir. Pokušavamo poboljšati situaciju, pokušavamo vidjeti da li Evropska unija može napraviti nešto s tim u svezi. To je temelj izviše koji se priprema u odboru za e, prava žena. Mi dajemo svoj doprinos. Ja se procjećam e, obećanja koje je dala Evropska unija, naročito u vezi e, suradnje u razvoju. To se sve povezuje. Naš tim je pripremio kratko mišljenje. Ono što sad radimo, mi naglašavamo neke aspekte, počinjemo sa prve dvije točke gdje se prisjećamo obećanja Europske unije u svezi sa općim zdravljem i od država se E, traži da poduzmu mjere da se izbjegne neravnopravnost spolova, naročito u području medicinskih istraživanja. Još je nekoliko točaka koje su vrlo važne po meni i naš odbor želi odaslati e, vrlo jasnu poruku europskim institucijama. Prvo je da, da sa žaljenjem primjećujemo da kad se radi o Europskoj uniji i e, istraživanju i razvoju E, postoje nedostaci u e, provođenju e, običanja u načelima zdravstvene skrbi, došlo do inovacija i do, u programima koje imamo koje se ne odnose na zdravstveni sektor, već na druge sektore. A drugo, znamo da Evropska unija ulaže i podržava inovacije kako bi ublažila nedostatak ljetkova i e, načina liječenja e, bolesti koje su povezane sa siromaštvom, a one zapravo se javljaju u e, siromašnim zemljama i zemljama u razvoju, jer E, takve bolesti nisu vrijedne sa financijskog aspekta pa ih se ignorira. Znamo da u EU za to postoji podrška, ali nema mehanizma da e, istraživanja koja se e, provode se prevode u pravu medicinu, dakle da siromašni imaju pristup ljekovima koji će se razviti na temelju toga. To želimo da se popravi i konačno nešto što je vrlo jasan i veliki problem, a to je ono što eh, bismo nazvali offshoring eh, kliničkih velikih ispitivanja, znači veliki laboratori, velika, velike kompanije napuštaju evropske zemlje i prenose svoje istražavanja u Afriku. O tome postoje dokumentarci i filmovi koji naglašavaju činjenicu da najsiromašnije zemlje, siromašne zemlje prihvaćaju ta klinička ispitivanja jer je to jedina mogućnost koju imaju da do, e, se neke bolesti od kojih oni pate počnu liječiti, a inače bi bile zanemarene. Imamo neke vrlo jasne e, slučajeve kršenja ljudskih prava jer pacijentima se ne kaže jasno da sudjeluju u kliničkim opitima a i onda ih se ne Nim se ne daju e, lijekovi od strane poduzeća koja su naručila ta klinička ispitivanja. Mislimo da tu treba nešto napraviti jer ove, i da ovaj specifični, specifično izvješće mora se baviti tim aspektima. Ovo je samo jedno kratko mišljenje zajedno sa e, izvjestiteljem u Sijeni. E, napravit ćemo promjene u mišljenju koje koje su potrebne tako da budemo sigurni da je naš rad konzistentan. Želimo da Evropska unija e, usvoji sve ovo što usvojimo danas. Hvala. E, sada imamo još e, govornika. Da li se još netko javlja? Sada je već vrijeme. Imamo tri govornika. Da, još se netko javio. Dobro, gospođa Deboska. Hvala gospođo predsjedateljice. E, zahvaljujem vam najljepše što ste napravili nacrt ovog mišljenja. Zahvaljujem izvjestitelju. Želio bih vas podsjetiti da sam ja članica Europskog parlamenta od 2004. i od tada je odbor za prava žena E, napravio prvi nacrt izvješća o zdravstvenoj njezi i e, pitanjima e, rodne ravnopravnosti u vezi sa medicinskom njegom i to je bilo već još 2005. godine. Ono što je kolega izvjestitelj rekao sve rezerve u vezi pruženja zdravstvene njege muškaricima i ženama i moguće razlika već su opisane u tome izvješću. Prema tome moj prvi komentar bi bio da bismo možda trebali eh, se ponovno vratiti izvješćima koja su već napisan na pojedinim odborima u prošlosti i da možda trebamo procijeniti kako se situacija razvila u posljednjih nekoliko godina. A što se tiče mišljenja koje, koje nam je predstavio kolega, ja mu zahvaljujem i čestitam. I mislim da je obuhvatio najvažnije točke koje se tiču mentalnog zdravlja žena i e, razvojne politike u tom smislu. Ja vjerujem da su područja za razvoj vrlo specifična područja, a da se tiču mentalnih poremećaja i e, mentalnih zdravstvenih problema. Ne želim implicirati da u razvijenim zemljama u kojima se suočavate sa različitim situacijama pre, prevelikoga stresa, da to ne dovodi do mentalnog e, i u ženoj i muškaraca, no u zemljama u razvoju situacija je različita jer dugotrajni stres kao što je ono što e, stres povezan sa siromaštvom e, te e, sukobi i ratovi najviše pogađaju žene koje osim tih vanjskih negativnih čimbenika još uvijek moraju osiguravati život svoje eh, obitelji i na njih imaju najviše utjecaja negativne implikacije rata, sukoba, gladi i siromaštva i zbog toga te žene i, i za te žene je vrlo teško u takvim područjima, u takvim okolnostima primijeniti preventivne mjere i, i primjenjivati, ne, e, dobivati zdravstvenu njegu jer one se kreću u začaranom krugu i njihovo mentalno zdravlje od toga pati. I ja toga vidim najviše prostora i najviše mogućeg angažmana evropskih institucija u prevenciji kako bi se zemljama e, ženama u zemljama u razvoju osiguralo e, dobro psihičko zdravlje i da će pomoć biti učinkovito u tom smjeru i da će zemlje u tim državama biti zaštićene takvom politikom. Ja mislim da je kolega već naglasio najvažnije točke, naročito one koje se tiču e, točke broj tri, gdje nam je e, gdje nas je upozorio na vanjske čimbenike koji imaju utjecaj na, utjecaj na mentalno zdravlje žena. Ja se s tim apsolutno slažem. Hvala. E, gospodin Fonsalike, hvala gospođo predsjedateljice. Ja vjerujem da je ovo odličan nacrt mišljenja. naravno da ćemo e, sudjelovati, e, surađivati sa izvjestiteljem u ovoj stvari. I, drage kolege, ja vjerujem da se svi slažemo u jednom, a to je da moramo snažno nastupiti u borbi protiv diskriminacije, da moramo promovirati rodnu jednakost u svim područjima. Žene imaju naročite zdravstvene probleme i potrebe i kao što svi znamo, ranjivije su, naročito u zemljama u razvoju. Ako su, ako bismo očekivali o zdravstvenih službi e, da se pozabavi e, zdravstvenim problemima i muškaraca i žena moraju dobro planirati. Moramo istražiti e, uzroke nejednakosti koje dovode do nejednakog statusa zdravlja, kakav je pristup eh, zdravstvenim uslugama, kakvi su učinkoviti odgovori na sve ovo. Znači, pozivam vlade eh, država u razvoju da u svoje eh, politike zdravstva i razvoja uključe i pitanja specifičnih potreba žena u vezi lječenja liječenje njihovog mentalnog zdravlja. Hvala i vrlo ću rado nastaviti e, raditi i srađivati sa izvjestiteljem. Marina Albijel. Hvala e, najljepše. Vrlo kratko ću reći da bih zahvalila izvjestitelju na radu koji je uložio u nacrt mišljenja. Mi se slažemo 100% sa e, općenitim pristupom koji je uzeo u nacrtu svoga mišljenja. Vrlo je točno da postoji diskriminacija i nejednakost u istraživanju u cijelom svijetu, čak i u Europi, a naročito u e, siromašnim e, državama ja bih e, zahvalila izvjestitelju što je spomenuo praksu multinacionalnih kompanija i da će to uključiti u mišljenje, a ono što je nazvao offshoringom kliničkih ispitivanja, odnosno premještanjem kliničkih ispitivanja u e, siromašne zemlje. E, također je važno e, e, zdravstveno osiguranje za sve. Mi ćemo imati nekoliko amandmana u Guiju, ali ovo je prvenstveno komplimenti za ono što smo čuli. Željela bih čuti nešto više o preventivnom pristupu i E, kako, e, se, kako e, primijeniti to na zajednice homoseksualne i transrodnih skupina. Hvala, sada Liša Galens. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja bih zahvalio izvjestitelju na plodovima e, njegovog napora te pristupu ovome mišljenju koji je vrlo e, dobar. Također bih se osvrnuo na točku 3 jer ovdje izvjestitelj govori da nema mehanizma koje bi uključivale obvezujuće odredbe a kojima bi se e, osiguralo da Evropska unija financira istraživanja zanemarenih bolesti. Želio bih naglasiti da e, ova točka, naročito ova točka je uključena u mojem mišljenju kad smo radili nacrt mog mišljenja o eboli jer smo pokušali ra razmišljati o tome što možemo učiniti na tržištu gdje vidimo da multinacionalna poduzeća ne mm, proizvode ljekove za borbu protiv rijetkih bolesti ili zanemarenih bolesti ili ne stvaraju proizvode za pacijente kojih ne mogu u sebi priuštiti. Evropska unija se mora organizirati tako da e, e, direktorat e, za zdravstvo i naš odbor pripreme točku o ovoj temi. Zahvaljujem izvjestitelju što je već u to uzeo u obzir možda će prihvatiti amandman koji će biti u svezi sa ovim i da, će ga uključiti u prvi nacrt. Ja bih također želio reći da e, je to važno. Što se tiče točke 13, već smo razgovarali o pristupu lijekovima i o tome ćemo nastaviti razgovarati u ovom odboru danas poslije podne. Gospodin Sebastian, naš izvjestitelj ima neke komentare. Da, e, na brzinu e, želim zahvaliti svim svojim kolegama na primjedbama koje su dali i na činjenici da e, smo izgleda jednoglasni kada se radi o kriterijima. To očigledno pokazuje da je to vrlo ozbiljna tema. Naravno, ja ću se odazvati izazovu gospodina Göringa i zaista e, ću e, vidjeti e, njegov amandman i neće biti problema da ga uključimo u naše mišljenje. Isto tako, što se tiče izrade amandmana dodavanjem jednog preventivnijeg pristupa, to je jedan aspekt koji zaista nedostaje iz nacrta mišljenja i to će ga učiniti kompletnijim. E, isto tako prihvaćam i vaš izazov, e, gospođo Dobrovska, kada se radi o izazovu e, i o izvješću iz 2005. i da vidimo što se promijenilo. Na prvi pogled izgleda se nije mnogo promijenilo, međutim mislim da je to vrlo zanimljivi aspekt. I zato zaista se radujem vašim doprinosima koji će sigurno izraditi jedno jako dobro izvješće. Da, e, to će imati i utjecaja na izvješće u e, odboru FAM, jer što više amandmana e, ponudimo, to više šanse imamo da ga drugi odbor prihvati. Dakle, amandmani su 8. i E, e, desetog studenog e, će biti glasovanje. Poslije podne imamo elektronično glasovanje, pa molimo da donesete svoje